Good afternoon everyone. Dobar dan. Evo, vrlo mi je velika čast i užitak što vas sve mogu pozdraviti na današnjem našem savjetovanju o posljedicama Brexita po okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Posebno bih žela izraziti dobrodošlicu našim stručnjacima koji su ovdje došli na ovo vrlo važno javno savjetovanje. Hvala vam što ste nam se pridružili. Kao što znamo u ponoć 29. ožujka 2019. Velika Britija napustit će Europsku uniju i postati treća zemlja. E, povlačenje Britanije iz Europske unije otvara čitav niz ozbiljnih pitanja i to ne najmanje o posljedicama njihovog povlačenja iz Unije. s obzirom na prirodu tih problema koji će doći, koji su uglavnom prekogranične prirode, E, mi pak trebamo pobrnuti da Brexit, odnosno povlačenje Britanije iz Unije, ne, ne utječe negativno na naše politike, naše standarde koje imamo u Europskoj uniji i koje imaju, naravno, ja sam uvjerena, i u Velikoj Britaniji u međuvremenu. Mi smo danas organizirali ovo javno saslušanje kako bi pokušali procijeniti e, kakve će biti posljedice Brexita po područja koja spadaju u naš djelokrug rada našeg e, odbora. informacije i podatke koje danas e, budemo saznali prenjećemo našim pregovaračima Europske unije kako bi osigurali da se one adekvatno i odraze u našim pregovorima sa, Britanijom i kako bi onda što je moguće više ograničile negativne posljedice Brexita po Uniju. Što se tiče formata ovog javnog savjetovanja, želim vas obavijestiti da svaki stručnjak ima oko 10 minuta za njegovu svoju prezentaciju, a nakon svakih dviju prezentacija na svakom panelu održat ćemo jednu rundu pitanja i odgovora, dakle naše rasprave. Kao što sam već rekla, veselim se današnjim, e, današnjoj raspravi i da ne bismo dalje dužili, odmah dajemo riječ našem prvom govorniku, to je gospodin Gerd Carlsen, izvršni potpredsjednik Arla Foods, dakle Arla hrane za Europu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo i hvala e, odboru Envi što je dao Arla Foodu priliku da govori o potencijalnim posljedicama Brexita po sigurnost opskrbe hranom. Očito je da su obje, obje pitanja vrlo bitne za naš e, adla Foods, za našu zadrugu koju ja vodim trenutno u Europi, a prije toga sam vodio poslovanje ove zadruge u samoj Velikoj Britaniji, prema tome znam obje strane E, čitave situacije i s jedne strane proizvođača i s druge strane potrošača, ali o tom ćemo kasnije. Jer vidite za Arla Foods e, pružanje sigurno održive i održivog i hranjivog mlijeka te mliječnih proizvoda je zapravo glavni dio njegovog posla. I to je zapravo otkad smo mi počeli još davnih 1880 godine sa vrlo malom zadrugom smo uvijek željeli postići najvišu maksimalnu razinu sigurnosti hrane i to je bio integralni dio čitavog našeg putovanja. Prema tome, kada se dogodilo Brexit, je za nas bilo veliko iznenađenje, još uvijek je, još od lipnja 2016. godine. E, posebno nas je to začudilo jer je Britanija uvijek bila dio naše zadruge, njihove mlječne i kao jedna evropska zadruga mi smo se smo gradili na vrijednostima Evropske unije kao i dobro funkcioniranje crnog tržišta. Nije nikakva tajna da smo željeli drugi ishod referenduma u Britaniji. Ali moramo poštivati ono što je Velika Britanija odlučila, napustiti Europu i moramo napraviti najviše što možemo i najbolje što može babuče, kako bi u budućnosti odnosi između Velike Britanije i Unije bili dobri uz poštivanje i Evropske unije jedinstvenog tržišta. Sad dozvolite da vam predstavim našu zadrugu i da vidite koliko nam je važna Britanija bila. Dakle, Arla Foods je još uvijek jedno zadruga koja se bavi e, dakle mljekarom i mlječnim poslovima koja je u vlasništvu samih poljoprivrednika i danas imamo oko 11.200 e, samih farmera koji su članovi naše udruge i sedam zemalja članica Britanije, Njemačke, Švedske, Danske i Benelux, zemljanja Beneluxa. Naša je misija da stvorimo najveću veliku moguću vrijednost za mlijeko naših e, proizvođača, naših farmera. Mi svakog dana pokušavamo i platiti maksimalnu cijenu za mlijeko našim proizvođačima. Na kraju godine dobit se dijeli između svih farmera u sedam zemalja. E, odbor naših predstavnika sastoji se otprilike sa 170 mliječnih farmi koje predstavljaju, kao što smo rekli, onih 11.200 farmera. Oni, svakog, oni godišnje e, poruče 14 milijardi kilograma mlijeka, što nas čini četvrtom najvećim mliječnom proizvodom na svijetu, a ujedno smo i najveći proizvođač ekoloških mliječnih proizvoda na svijetu i procesuiramo otprilike jednu milijardu kilograma organskog, dakle ekološkog mlijeka. Dakle, svo mlijeko koje dolazi od naših proizvođača mora ispuniti najviše kvalitetne standarde i program koji se zove Zadovoljiti Adla Garden. Program se zasniva na europskom pravu i bavi se naravno kvalitetom hrane, sigurnošću hrane, ekologijom i dobrobiti država. Um, Velika Britanija je jedinstveno najveće tržište koje otprilike pokriva 25% našeg ukupno globalnih prihoda. Međutim, Britanija nije jedini samo naše tržište, nego i dom. Dom za otprilike 2700 naših farmera i njihove obitelji, što se svodi na 3,5 tisuće zaposlenika diljem različitih mlječnih farmi u Velikoj Britaniji. Oko 70% sveg našeg prihoda iz Velike Britanije zasniva se na onom što proizvedu britanski farmeri u svojim mljekarijama u Velikoj Britaniji. Ostalih 30% prihoda se uglavnom zasniva na uvozenim mliječnim proizvodima iz naših mljekara i cijele Europske unije, odnosno mliječnih proizvodnje. Mi otprilike 160 tisuća tona dnevno mliječnih proizvoda prebacujemo u Veliku Britaniju oko 24.000 tona iz Britanije u Europsku uniju. Ukupno u slučaju jednog tvrdog Brexita možemo očekivati da na to jako povrijedi i ošteti naše farmere, našu, našu konkurentnost i zapravo donese veliki pritisak na kompletno jedinstveno tržište. Naravno, mi pitanje je da li ćemo biti u stanju plaćati dalje najvišu moguću cijenu za mlijeko našim proizvođačima i pogotovo onima u ruralnim područjima i kako će izgledati, naravno u kojoj mjeri će biti slobodna moguća trgovina između Unije i Britanije nakon Brexita. Naravno, e, mi ćemo u svakom slučaju poštivati integritet jedinstvenog tržišta jer on je kritičan za maksimalno korištenje i naših resursa i naših proizvoda. Dok e, se neki sporazum o slobodnoj trgovini ne postigne, trebaju nam dovoljni prijelazni periodi koji su što je bliže moguće ovom statusu koje sada imamo, kako bi omogućili našim farmerima da se pripreme za novu situaciju koja će biti između carinskog ili bezcarinskog režima, ovisno o tome kakav bude e, taj trgovinski sporazum. Fokusiran je na sigurnost hrane u vezi Brexita. Sa necarinskim barijerama, pod tim podrazumijevamo administrativne barijere u vezi sa trgovinom, naravno, u Velikoj Britaniji u budućnosti će se morati isto tako poštivati evropski propisi ili njihovi ekvivalentni u na područjima koji se odnose na zdravlje životinja, veterinarske proizvode, zatim premediciranu e, hranu za životinje, kao i sigurnost i hranu za ljude i higijenu i higijenske fitosanitarne mjere. Taj prvi korak je Velika Britanija već počinila sa, i već je o tome govorila u svom posebnom zakonu o povlačenju iz Europske unije, koji se inače zove i zakon o velikom odbijanju u kojem je de facto preuzela sve europske propise, uključujući i europsku legislativu koja osigurava sigurnost hrane i pretvorila to u svoje britanske nacionalne zakone. To naravno isključuje da će Britanija, mogla u budućnosti promijeniti svoju legislativu. Trenutni signali koje britanska vlada šalje, iako ponešto nejasni, imaju jasnu tendenciju u tom pravcu da održe i dalje isti visoku razinu sigurnosti hrane i izbjegnu bilo kakvo odmicanje od nje na području E, regulative hrane. Kako bi se osigurali da to bude u sigurnosti e, tako, mehanizam bi se morao jedan poseban integrirati u buduće trgovinske sporazume između Unije i Britanije, koji bi osigurao da i dalje britanske zakoni poštuju europske propise i standarde. kako odluka da se odmaknu od e, zakonodavstva o sigurnosti hrane u Europi bi naravno bila potpuno suprotna svim trendovima koje vidimo kod u zaštiti potrošača, bilo ovdje, bilo u Uniji, dakle bilo u Britaniji. I potpuno je očigledno da potrošači iz Velike Britanije se brinu o istim stvarima kao i potrošači u ostalim zemljama članicama. I oni žele naravno sigurnu prirodnu hranu i žele jedan adekvatan okvir koji, regulatorni koji bi nam vlasti osigurale. Vidimo da se uglavnom potrošači e, orijentiraju na jedan, u Britaniji orijentiraju prema jednom europskom pristupu za razliku od onog američkog pristupa. Stoga mislimo da ako bi E, mi bi smatrali da isto tako potpuno protivno bilo kakvim interesima potrošača, a to znači i glasača, kada bi se Britanija u budućnosti razmatrala snižavanje standarda na području sigurnosti hrane da budu niže nego u Europskoj uniji. Velika Britanija nije samo naš najveće tržište, nego i naš dom kako bi onda optimirali naravno kompletno vještine i mogućnosti naših farmera i prekogranično mi potičemo mi potičemo djelat, njihove djelatnosti, ali očekujemo da se i dalje čuva kompletno jedinstveno tržište. I nadamo se da će to tako ostati. Rizik da se odmaknemo od standarda sigurnosti hrane čini nam se zbog toga minimalnim. Ali kao što smo rekli, trebamo jedan mehanizam ugraditi kao integralni dio trgovinskih pregovora. U slučaju tvrdog Brexita Tržišta će naravno reagirati. Ono što možemo očekivati je 2,7 milijardi tona mlijeka mjesečno, mliječnih proizvoda neće odlaziti u Britaniju i to će naravno i u kratkom i srednjoročnom razdoblju prouzrokovati velike pomutnje na tržištu jedan tvrdi Brexit isto tako i na globalno tržište se odrazio i izvršio veliki pritisak na cijene. Kao članovi Europskog parlamenta vi ste dio kompletnog legislativnog postupka u Europske unije i zato vas apeliram na vas da se zauzmete za e, uklanjanje svake barijere u trgovini mliječnim proizvodima između Britanije i Europske unije i kao i za očuvanje svih standarda na području sigurnosti hrane i prehrane. Hvala lijepo. A sljedeća govornica je gospođa savjetnica u relevantnoj općoj upravi Europske komisije, gospođa Sue Davis, koja je strateški politički savjetnik i koja će danas govoriti isto o istoj temi. Dakle, nekoliko riječi o našem... Mi smo jedna neovisna organizacija u Velikoj Britaniji i uglavnom se bavimo različitim inicijativama, više manje savjetodavne prirode, objavljujemo jako puno i to nas sve omogućava zapravo da budemo izvan stranački i apolitični i neutralni. I kad je bio referendum održan, mi smo bili potpuno referendum i mi se fokusiramo samo na najbolji mogući ishod budućih pregovora nakon što je odluka donesena u Velikoj Britaniji po sve involvirane strane, pogotovo po građanstvo potrošača, kad je u pitanju sigurnost prehrane. A sad bi vam samo htjela reći gdje smo trenutno u odnosu na to sigurnost hrane i na evropski okvir kojeg će Britanija napustiti. Zatim vam reći koje se bojimo da su moguće posljedice Brexita i zatim posebno naglasiti ono što mislimo da bi trebalo na kraju paziti da se ostvari. Dakle, Evropska unija i Britanija su bili vrlo usko povezani i smatramo da je to bilo i vrlo bitno jer to je dalo, jer to je stvorilo jedan veliki okvir sigurni, kojim, okvir stabilni koji se naravno odrazio na sigurnost prehrane tijekom proteklih desetljeća. Općenito uzevši, mislimo da je okvir koji smo imali bio jako dobar. Međutim, ključni propis za to je naravno zakon o sigurnosti hrane. Ali ključne načela, mislim, koja su bitne i koja trebamo zadržati i nakon Brexita i eventualno zakonskih promjena je da imamo jednu odgovornost onih proizvođača za sigurnost hrane. Ali s druge strane treba osigurati i jako i angažman javnosti koja treba u svemu sudjelovati jer oni su ti potrošači. Što se tiče rizika analize koje je drugčiji kad se to radi o Britaniji nego o nekim drugim zemljama, mislim da je važno da zadržimo tu razinu analize rizika. I tu je bitno što se vrši od strane stručnih, neovisnih organizacija ta analiza rizika, ali to nije jedini naravno element koji utječe na donošenje odluka, pogotovo u Britaniji i njihovih legislatora. Zatim su tu vrlo bitna pitanja, etička pitanja, druga socijalna pitanja i pitanja životinske dobrobiti. To sve zapravo ulazi u ovaj proces donošenja bilo kakvog propisa i određenja novih standarda na tom području. Kad imamo posla sa različitim još nesigurnostima i različitim nepoznatim varijablama, da tako kažemo znanstvenim spoznajama, onda se ide još na dodatne analize što je isto vrlo bitno. Europska unija ima jednu svoju agenciju za sigurnost hrane koja zapravo vrši onaj centralni i konačni nadzor i analiza rizika i situacije. Ali i tu je jako bitno da to sve ostane ne samo odvojeno od političkih interesa nego i kompletno industrije i proizvođačke strane. Ali sad što se tiče legislative, bilo da je u pitanju GMO-a ili drugih važnih aspekata o sigurnosti hrane, iste načela se moraju zadržati. Uredba koju je Evropska unija donijela određuje kakve se kontrole vodi, provode u zemljama članicama, ali isto tako to i daje smjernice za rad Europske komisije sa njezinim općim upravatama i veterinarskim i veterinarskim nadzorom, odnosno onim što preuzela e, DG Sante, dakle opća uprava za zdravlje. Postoje i druge važne koordinate i mehanizme koji se koriste, kao što su različiti sustavi kontrole ljudske hrane i životinske hrane. I osim toga je vrlo bitno da se razmenjuju informacije i podaci među zemljama članicama. Isto tako imamo i sustav sljedivosti gdje se mogu razmijeniti informacije o bilo kakvom uvozu hrane ili prehrambenih namirnica ili mm, sirovina, a imamo isto tako i slične izazove s kojima se moramo nositi. Naravno, kad pogledate kako izgleda trovanje, kad dođe do nekog trovanja hranom, to jasno izgleda ne samo kroz jednu zemlju i gledamo kako se to regulira i kako, koji su propisi primjenjuju. Ista stvar je recimo kod bilo kakve, ne samo kemijske kontaminacije, ima i drugih oblika tog trovanja. Međutim, ono što je još na stolu, je pitanje kloniranja koje je vrlo aktualno još uvijek otvoreno i nije regulirano. Ja sam Ovdje govorim vrlo oprezno zato što je, su prilike i rizici nešto što se s tim isto tako s tako velikim stvarima dolaze. Ali sad kakva će biti u budućnosti odnos Velike Britanije i Europske unije, kako će izgledati pregovori o trgovinskim sporazumima, onda ćemo vidjeti kako će se to odraziti po ova bitne teme koje smo naveli. Jedna od ključnih stvari koja će se vjerojatno dogoditi u budućnosti u Britanije da ćemo i dalje ostati prije nekoj vrsti zajedničke poljoprivredne politike, a isto tako i zaštita potrošača. Jer e, organizacije za zaštitu potrošača su u Europi vrlo, vrlo jake i one će sigurno djelovati i preko kanala i djelovati i nakon Brexita i nakon odvajanja Britanije na britanske organizacije. U svakom slučaju trebamo osigurati dok razmatramo poljoprivrednu politiku i vidjeti u kojoj mjeri možemo uskladiti sa europskom i u kojoj mjeri možemo motivirati naše farmere da budu ekološki svjesni i budu održivi u svojoj proizvodnji. Jedna od ključnih stvari je kako ojačati režim provedbe, implementacije, jer e, za sada i propise, propisi možda ne provode idealno. Isto tako, pitanje Postavlja se pitanje postoji li mogućnost za velikih reformi jer postoji model koje, za koji nam se čini da dobro funkcionira, ali postoje još nezavršene stvari vezano uz različita tema, primjerice osnaživanje stabilnosti trgovine i druga pitanja gdje bismo mogli po, proširiti obuhvat zaštite potrošača. Također se trebamo e, pobrinuti da se Velika Britanija drži pristupa koji se temelji na e, visokim standardima vezanima uz sigurnost hrane, da se to ne kompromitira. Kad je riječ o e, budućim odnosima, priroda tih odnosa će e, biti različita i treba izbjeći rizike. Kad je riječ o izazovima, htjela sam istaknuti tri stvari. Britanska vlada e, želi preuzeti svu E, svoje europsko zakonodavstvo u britansko zakonodavstvo kada Britanija napusti e, Uniju. Međutim, tu treba riješiti neke operativne aspekte što je prije moguće. Oni su povezani s e, ocjenom rizika, zatim je tu i pitanje s našim, pitanje našeg odnosa s EFSom, zatim su tu i mreže za kontrolu i provedbu. E, u interesu Britanije je da se nastavi suradnja s e, tim mrežama i to je potrebno riješiti što je prije moguće. Na razini Britanije također tu je pitanja vezano uz nacionalni kapacitet e, koje trebamo izgraditi ako želimo zadržati neke od tih stvari i kako bismo izbjegli određene implikacije. Isto tako postoje i načela iz povelje i ugovora vezana uz zakonodavstvo, vezano uz sigurnost hrane i to je također vezano na visoku razinu zaštite e, potrošača, a tu je naravno i načelo predustrožnosti koje je od ključne važnosti i e, to bismo trebali zadržati e, u budućem zakonu. Naravno, buduća trgovinska politika Ujedinjene kraljevine vladavina je u radnom dokumentu, vlada je u radnom dokumentu e, rekla da će promicati visoke standarde, ali moramo se pobrinuti da ako počnemo pregovore s državama koje imaju različite razine e, zaštite potrošača i sigurnosti, primjerice u SAD, svaki šesti Amerikanac se otruje hranom u Americi svake godine, što je puno više nego u e, Europi. Stoga se želimo pobrinuti da ne, spustimo naše standarde ili ih, e, da njima ne trgujemo. E, angažman potrošača je također jako važan kako bismo, vidjeti, kako bismo vidjeli koje su proizvodne metode prihvatljive u budućnosti. To se ne temelji samo na pitanju sigurnosti, već također trebamo omogućiti pravi izbor. I na kraju bih htjela istaknuti E, odnose se na pristup i pristupačnost. Trebamo e, trgovinu koja je slobodna i koja, gdje nema nikakvih potresa i želimo smanjiti učinak takvih šokova na e, potrošače i želimo spriječiti poticaje za prijevaru i za poticaje za smanjivanje standarda. Znači, koji su to prioriteti? Potrošači trebaju biti u samom srcu pregovora iz britanske i europske perspektive i u tom smislu zajedno sa potrošačkim organizacijama radimo o tome. Želimo zadržati visoke standarde, želimo se pobrinuti da britansko zakonodavstvo preuzme ne samo europsko zakonodavstvo, već i sva načela na općenitoj razini. Želimo osnažiti pravni okvir e, u smislu provedbe u Britaniji, ali isto tako ako postoje mogućnosti da se osnaži zaštita, onda je bitno da se e, oni preuzmu. U svakom slučaju standardi se ne, smiju spuštati. Trebamo e, postići dogovor o budućim odnosima što je prije moguće kako bismo mogli surađivati u području stručnog znanja, ocjene e, rizika i koristiti i dalje mreže za procjenu. Zatim želimo i dalje suradnju sa, u pogledu kodeksa alimentariusa i tako dalje. E, I to je posebno važno s obzirom na e, globaliziranu prirodu e, lanca hrane. Evo, to, je bil, to su bile glavne stvari koje sam htjela izniti. Naravno da sam spremna odgovoriti na sva pitanja. Kao što sam rekla na početku, uh, ovo je saslušanje. Sada će uslijediti e, rasprava. E, možete se slobodno javiti za riječ, tako da podignete ruku ako imate pitanje. You were the quickest. Uh, Hvala i zahvaljujem obama govornicima na zanimljivim doprinosima. Htio sam uputiti pitanje gospodinu Kalsenu. E, u slučaju tvrdo, tvrdog Brexita i e, u slučaju ponovne uspostave e, pravila VTO-a za mliječne proizvode, što mislite, e, kakav bi to učinak e, imalo na proizvođače preostalih država članica, pogotovo u Irskoj, s obzirom e, da je Ujedina kraljevina tranzitna ruta za izvoz i kako se planirate nositi sa posljedicama eventualnog tvrdog Brexita? Hvala. Najprije ćemo čuti dva, tri pitanja, a nakon toga ćemo čuti odgovor. Gospođa Vjeda. Hvala, hvala govornicima. Imam nekoliko pitanja, vjerojatno bih e, cijeli dan ih mogla nabrajati, ali pokušat ću biti kratka. Znam da nemamo puno vremena. Iz, e, od predstavnika Arla Foods čuli smo da većina proizvoda ide u Ujedinjeno kraljevinu, ali pretpostavljam da se neki neki idu u drugom e, smjeru. Pokazali ste e, sliku djeteta na, u vašoj prezentaciji. Da li se to proizvodi u Ujedinjenoj kraljevini ili drugdje? I kad je riječ o mliječnim proizvodima, kao i mnogim drugima, e, oni se, oni se oni se svježi prevoze. Što ako dođe do zastoja na granicama? Što ako kamioni e, budu e, zapravo blokirani u Kaleu i Doveru i što će biti s vozačima kamione? I u Britaniji se dugo radi na zaštiti potrošača i zanima me E, kakva jamstva ste dobili kada ste razgovarali s vladom o e, zaštiti hrane, e, etiketiranju proizvoda i kakvi su njihovi planovi vezano uz brzu reakciju i provedbu kada više ne budemo u Europskoj uniji, pogotovo ako nepripremljeni izađemo iz Unije i koliko vremena će biti potrebno da se uspostave ta regulatorna tijela. Hvala. Okay. Let's, uh, ah, um, Imam isto pitanje za oba govornika. Velika Britanija ima veliko stanovništvo, jedno od najvećih u Europi i vrlo je vjerojatno da nakon Brexita okoliš za hranu će biti vjerojatno kombiniran. Što po time mislim? Vjerojatno nećemo odabrati jedan put, već nekoliko postoji scenarij gdje e, će bogati kupovati više manje e, hranu proizvedenu u Britaniji gdje se koriste e, visoki standardi sigurnosti i kvalitetna hrana a jedan dio stanovništva neće imati izbora, već će kupovati jeftinu hranu koja se proizvodi izvan Europske unije. Tako da ćemo vjerojatno početi e, uvoziti e, jeftinu hranu u velikim količinama. E, neki iz konzervativne stranke su rekli da ćemo sukladno pravilima slobodne trgovine moći kupovati jeftinu hranu širom svijeta svi znamo da jeftinija hrana često nije proizvedena uz poštovanje visokih standarda e, dobrobiti životinja, često nije bogata nutrio, nutrijentima, a isto tako često se ne e, koriste pravila vezana uz sigurnost, pa tu postoji rizik od e, izbijanja bolesti. Pa me zanima, mislite li da je to realističan scenarij, dakle da nećemo svi odmah u Ujedinjenoj kraljevini početi kupovati jeftinu hranu, ali neki ljudi će to početi kupovati budući da će biti najjeftinija. Mm, ali nažalost neki neće imati e, izbora e, pa će to dovesti do ovih e, posljedica koje sam opisao. Slažete li se s time ili ne? Hvala. A sada se obraćam panelistima tko bi htio prvi odgovoriti. Pokušat ću odgovoriti na prvo pitanje. Kad je riječ o tvrdom Brexitu. Kao što sam rekao već danas, Ujedinjena kraljevina ima deficit u smislu proizvodnje mlijeka i na farmama i u lancu dobave. Otprilike taj deficit je 20%. Tako da dosta ovisite o uvozu različitih mliječnih proizvoda. Naravno, odnos s Republikom Irskom je jako važan kako bi e, sir cheddar došao u Ujedinjenu kraljevinu, ali tu su i neki drugi proizvodi iz Europe. Može, imamo 25% e, proizvođača u Britaniji i od njih se može tražiti da proizvedu više mlijeka. No izazov za Britaniju je to da ne postoji dovoljan kapacitet da se to ostvari. I taj kapacitet treba izgraditi i zato mi tvrdimo da iz potrošačke perspektive bit će potrebno određeno vrijeme E, kako bi se uspostavio taj proizvodni kapacitet u različitim područjima. Tako da mislim da možemo očekivati niz scenarija. Uvjeren sam da kolege iz industrije čine isto, predviđuju različite scenarije, ali je jako teško e, sada predvidjeti stvari s obzirom na toliku dozu nesigurnosti mislim da će, da je teško očekivati da velike kompanije puno ulažu u e, Britaniju budući da ne znaju kakvo će biti stanje sa e, carinama. Zatim je tu bilo i pitanje e, mlijeka za bebe i vezano uz dječju hranu. Kad je riječ o mlijeka, mlijeku za bebe, mislim da iz perspektive potrošača većina tog e, mlijeka se uvozi u Veliku Britaniju. Kad je riječ o zadnjem pitanju, evo i sad odmah ću i na to odgovoriti, budući da ste mi dali riječ, mislim da postoji rizik da potrošači i maloprodajni sektor u Ujedinjenoj kraljevini pokušaju poboljšati standarde i velik e, broj maloprodajnih igrača i proizvođača pokušava povećati svoje standarde uz pristupačnu cijenu kako bi se izdvojili na tržištu. Naravno, naravno proizvodi od mlijeka e, će nedostajati u Britaniji, a to će samim time stvoriti pritisak na cijenu i doći će naravno jeftinija hrana na britansko tržište. To se može dogoditi i stoga je jako važno da standardi sigurnosti za hranu e, budu zadovoljeni, barem oni minimalni, kako bi potrošači bili zaštićeni. Hvala. Ako mogu odgovoriti na posljednja dva pitanja koja su bila povezana e, sa e, standardima i zaštitom potrošača. Kad je riječ o označavanju hrane i zaštiti hrane, mislim da vlada općenito govori da ne namjerava oslaži, o, oslabjeti zaštitu potrošača, već želi zadržati postojeće standarde. Nije provedena detaljna rasprava što to znači u praksi i zato mi naglašavamo da je jako važno da da, da prioritet bude zaštita potrošača. Kao što sam rekla u prezentaciji, e, ova cijena izlaska e, Britanije koja mora proći kroz britanski parlament e, želi, odnosno e, ovaj zakon koji se odnosi na odlazak na, na Brexit e, bi trebao stržavati i e, odredbe koje se odnose na preuzimanje europskog zakonodavstva u britansko zakonodavstvo i primjerice agencija za standarde vezane uz hranu već se bavi ovim pitanjima, ali nema jasnih planova, niti su donesene određene e, odluke u pogledu s time i hoće li biti suradnje primjerice s EFSom. Dakle, to su pitanja na koja prema našem mišljenju treba naći odgovor i treba ih riješiti što je više moguće kako bismo znali kako će se ostvarivati suradnja. Kad je riječ o scenariju sa snižavanjem standarda, to je nešto gdje se trebamo pobrinuti da se to nikako ne dogodi. Sasvim je jasno da se u Velikoj Britaniji sada već povećavaju e, cijene hrane, među ostalim i zbog tečaja. E, I pokazuje se da e, je sve veća zabrinutost potrošača vezana uz hranu, ali postoje ne, određene stvari koje se trebaju definirati kao zakonski minimum i to je povezano sa izborom potrošača, a to je nešto što je vezano uz sigurnost hrane, određenom razinom kvalitete i s time da znate e, što kupujete i a tu su naravno i pitanja standarda e, dobrobiti životinja Čak i ako cijene postanu po problematične, moramo znati da ovi standardi neće biti kompromitirani. Isto tako, supermarketi će vjerojatno htjeti reći da oni imaju vlastite privatne standarde, ali jako je bitno da minimalni standardi budu poštovani od strane svih i da oni budu eh, zacrtani u britanskom zakonodavstvu i ako je ljudima teško i cijene idu e, gore, tada će ljudi početi kupovati e, manje kvalitetnu hranu, ali ljudi su navikli na široki izbor hrane, zatim su tu i e, popusti i tako dalje. Unatoč svemu tome treba zadržati minimalne standarde i zbog toga mislimo da treba, vlada treba puno više uložiti kako bi imala sustav provjera. Ako se cijene povećaju, E, trebamo se pobrinuti da svejedno ne dođe do urušavanja standarda. Hvala. Hvala. Ima li još pitanja? Gospođa Gerling. Hvala. Samo sam se htjela nadovezati na ono što ste vi rekli. E, vrlo ste jasno rekli što to je važno u kontekstu e, mliječne industrije i Europske unije. Zanima me e, što druge organizacije e, rade u pogledu članka 52. Jesu li svjesni narušavanja tržišta u slučaju tvrdog Brexita? Jer mislim da treba preuzeti odgovornost da ovdje ne dođe do blokade nedostatak mliječnih e, proizvoda te inflacija cijena može isto tako dovesti i do deflacije u Europskoj uniji, pogotovo u Irskoj i do e, viška tih proizvoda. Pa me zanima što se tu može učiniti i za europske proizvođače mlijeka i mliječnih proizvoda. Isto tako čuli smo puno o pitanju granice s Irskom. I to često čujem iz perspektive Europske unije. I vrlo često političari i industrija tvrde da treba naći rješenja, ali možda vi u vašoj poziciji možda biste e, pažljivo trebati tražiti to rješenje, pa me zanima imate li kakav prijedlog kako bi to rješenje moglo izgledati. Ima li još pitanja? Onda se vraćamo panelistima, izvolite. Da, zaboravio sam odgovoriti na pitanje što će se dogoditi u Kaleo u smislu rješavanja takvih e, problema. Dakle, da, mi smo se time bavili. E, kroz Kale prolazi po tisuća kamiona godišnje, pa smo gledali na koji način e, ostvariti učinkovite kontrole kako se ne bi stvarale gužve na granici. To je definitivno problem koji vidimo i pokušavamo e, naći rješenje u suradnji s drugima i isto tako surađujemo i sa trećim zemljama. Kad je riječ o ovom zadnjem pitanju, o tome kako radimo i kako rješavamo pitanja koja će se pojaviti u slučaju hard, odnosno tvrdog Brexita, što znači da potencijalno 2,7 e, milijarde kilograma mlijeka neće ući u Ujedinjenu kraljevinu u slučaju dakle da dođe do zaustavljanja uvoza. Ne mislim da će se to dogoditi, ali u svakom slučaju to bi imalo velike posljedice. Naravno, mi postavljamo to pitanje jer to mlijeko će morati biti preseljeno, odnosno transportirano na druga tržišta i razgovaramo sa velikim brojem različitih institucija i vlada o tome kako bismo mogli to riješiti i koje bi mogle biti posljedice toga. Naravno, mogu reći da smo mi apsorbirali ruski embargo, zato je bilo potrebno određeno vrijeme i bilo je određenih turbulencija i s obzirom da naše poslovanje je uglavnom u Ujedinjenoj kraljevini, onda naravno da sam zabrinut jer oni nemaju kapacitet da e, podignu proizvodnju koliko je potrebno. Pitanje Irske je dosta kompleksno. Nemam odgovor na to pitanje, nažalost. Nema sumnje da Ujedinjena kraljevina jako ovisi o uvozu iz Irske, prije svega sira cheddar, ali i nekih drugih proizvoda. Mislim da tu treba pronaći rješenje. Ako mene pitate što bi rješenje moglo biti, ja nemam baš u ovoj fazi neko dobro rješenje. Želite li nešto dodati? Ako nemate, onda zahvaljujem gostima na razgovoru o e, temi o sigurnosti hrane. Slobodno ostanite e, na saslušanju ako želite. Možemo prijeći na sljedeću temu, a to je okoliš. Pozivam gospođu Charlotte Burns sa sveučilišta u Sheffieldu da održi svoje izlaganje. Um, hvala vam lijepo i hvala vam što ste me pozvali na današnji sastanak. Prije svega želim reći da ja sudjelujem u jednom akademskoj mreži koja se, e, koja okuplja sveučilišne profesore, uglavnom iz Ujedinjene kraljevine, ali i iz ostatka Europe i koje zanima utjecaj Brexita na okolišnu politiku Europske unije. Naše aktivnosti se uglavnom e, financiraju iz Europskog e, vijeća za istraživanje. A ako imate neka pitanja na koja ne mogu odgovoriti. E, mogu postaviti pitanje svojim kolegama koji sudjeluju u radu spomenute mreže. Sada bih nešto htjela reći o razlozima za stvaranje europske okolišne politike. Kao prvo tu su dakle ekološki razlozi, zatim ekspertiza i ekonomski razlozi. Mislim da to objašnjava zašto je ekološka politika ključna u drugoj fazi pregovora o Brexitu. Dakle, prvi razlog, je zaštita okoliša. Jasno je da je jedan od glavnih razloga za postojanje e, politike Europske unije u području zaštite okoliša činjenica da je zakađenje jedan prekogranični fenomen. Ujedinjeno kraljevine ima nezavidnu reputaciju kao najčešće najzagađenija e, zemlja Europe zbog e, jednog e, nejednakog pristupa rješavanja zagađenja okoliša. E, dakle, mi smo rješavali e, probleme sa kakvoćom zraka na način da smo gradili dimnjake, e, tako da se onečišćenje iz elektrana na ugljen širilo putem vjetra, što je dovelo do stvaranja kiselih kiša. Slično kao efekt emisija sumpor dioksida u Kanadi iz postrenja Ujedinjene kraljevine. Isto tako smo kanalizacijsku vodu, kanalizacijska voda je pomoću dugih cijevi oticala u sjeverno Irsko more. Ovi primjeri e, objašnjavaju zašto je potrebna suradnja kako bi se riješio problem prekograničnog zagađenja i u ostalom, mnogi su zabrinuti u Jednjenom kraljevini zbog implikacija Brexita na zaštitu okoliša u povijesti zaštite okoliša u kraljevini e, nije bilo mnogo pozitivnih e, dostignuća, a veći dio napretka je ostvaren nakon 1970. godine i to zahvaljujući Europskoj uniji. Odluke donesene u Briselu i Strasburu imale su pozitivan utjecaj na Ujedinjenu kraljevinu, a postoje dobri razlozi da Ujedinjena kraljevina zadrži standarde koji su ekvivalentni onima koji postoje na razini Europske unije. Sada prelazimo na e, drugo područje, a to je ekspertiza. Mi smo sve svjesni kompleksnosti ekosustava, što znači da smo i svjesni koliko malo razumijemo o e, e načinu na koji naše postupci utječu na okoliš. Bitno je da imamo zajedničke resurse i objedinimo informacije kako bismo mogli ustanoviti određene obrazce koji utječu na pojedinu zemlju i pojedinu regiju. Primjerice, u Njemačkoj je e, primjećeno da je došlo do pada broja insekata i da bi to e, moglo biti značajno za jedan e, širi, općeniti trend. Iz tog razloga je važno da se razmjenjuju podaci i stručno znanje e, o utjecaju ljudskog ponašanja na prirodu. Glavni pokretač e, ekološke politike Europske unije bilo je da se spriječi dakle e, okolišni dumping i da se primora sve zemlje da se da primjenjuju iste standarde. okolišni odbor Europske unije u e, dakle u fazi su odlučivanja e, usvojio je brojne direktive i uredbe e, temeljem odredbi o jedinstvenom tržištu. Postoje ekonomski razlozi koji bi opravdali činjenicu da će Jedina kraljevina zadržati iste standarde kao i Europska unija ukoliko Ujedinjena kraljevina želi nastaviti trgovati s Europskom unijom. E, činjenica je da sada imamo e, iste standarde, e, regulatorni ekvivalenti podrazumijevaju da se stvari neće mnogo promijeniti u kraćem roku, međutim na, kroz duži vremenski rok postoji opasnost od toga da, dolazi, da dođe do većih razlika čak i za one ekološke zakone koji su usvojeni temeljem e, odredbi o zaštiti okoliša, a ne o jedinstvenom tržištu, utječu na, na tržišno natjecanje. E, primjerice, stavljanje zemlje na ugar e, je jedan od takvih primjera. Dakle, nakon dakle u, ekonomskom smislu, e, a isto tako i u kontekstu zaštite ekosustava, ima smisla imati zajedničke e, propise o očuvanju prirode. Zatim, e, što se tiče pravnih aspekata, uglavnom svi prihvaćaju da je pravo Europske unije jasnije i da definira više standarde od e, onih u e, domaćem zakonodavstvu Ujedinjene kraljevine ili pak u međunarodnom e, zakonodavstvu u području zaštite okoliša. Vrlo često se u Ujedinjenoj kraljevini može čuti da je međunarodno pravo u području zaštite okoliša dobar okvir e, za Ujedinjenu kraljevinu nakon Brexita. Međutim, e, međunarodno pravo se vrlo rijetko provodi e, jednako strogo i obično su standardi niži. Što se tiče klimatskih promjena, ovo je područje u kojem je Velika Britanija tradicionalno bila predvodnik. Komisija je odlučila da će zaštititi sustav trgovine emisija od utjecaja, od implikacija Brexita, no i dalje se postavlja e, pitanje na koji način će Velika Britanija ispuniti svoje ciljeve za smanjenje emisija ukoliko ne sudjeluje u sustavu trgovine emisijama i kako će to utjecati na buduće tržište trgovine emisijama. Mislim da e, to brine e, donositelje odluka u Ujedinjenoj kraljevini, ali bi trebalo isto tako biti razlog za zabrinutost u Europskoj uniji, jer će utjecati na našu skupnu e, sposobnost da ispunimo zadane ciljeve. Budući da je Ujedinjena kraljevina bila predvodnik u području suzbijanja klimatskih promjena, ona ima ekspertizu u području međunarodne diplomacije i mislim da naši evropski partneri vrlo često to cijene i mislim da će biti važno u razdoblju nakon Brexita nastaviti suradnju kako bi ta diplomatska ekspertiza i suradnja na razini Europske unije mogla opstati. I zatim odnos snaga u vijeću. Ujedinjena kraljevina je u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i području klimatskih promjena bila vrlo ambiciozna unutar vijeća. Nakon odlaska Velike Britanije, Europski parlament bi mogao izgubiti vrijednog partnera u vijeću, e, tako da bi e, se bi mogli postati glasniji oni koji su skeptični prema klimatskim promjenama. I na kraju, e, a Patrick će vam mnogo više reći o tome, htjela bih još reći da sam ja bila na sastancima unutar Velike Britanije često se postavlja E, pitanje, odnosno postoji zabrinutost da će se zaštita okoliša zaboraviti u sklopu pregovora o Brexitu. Ja sam se tijekom čitave akademske karijere bavila tim. Ja sam bila asistentica u Europskom parlamentu prije nego što sam otišla na doktorske studije. Mislim da ova institucija uistinu e, se može e, pohvaliti kada je riječ o nastojanju da se pokrene da se, da se promiču propise zaštite okoliša i mislim da se moramo pobrinuti da e, zaštita okoliša ne ispadne, odnosno da ne dobije manje na težini tijekom pregovora temeljem članka 50. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je Patrick Casement, predsjednik Northern Ireland Environment Link. Hvala i hvala vam na pozivu. Ja ću danas govoriti u ime Northern Island Environment Link, koje je predstavničko tijelo za e, ekološke nevladine udruge u Sjevernoj Irskoj. I također govorim u ime Irish Environmental Pillar koji ima sličnu ulogu u Republici Irskoj. Ja ću e, govoriti o utjecaju Brexita na e, Irsku i reći ću koji su razlozi za zabrinutost e, u Irskoj u slučaju e, dakle tvrtog Brexita. Europska unija je godinama e, definirala suradnju u području okoliša i također su iz Europske unije dolazila financijska sredstva. Europska unija je također bila jamac sporazuma Velikog petka koji je temelj za politički sporazum i prekogranična suradnja je u tom smislu bila ključna u zaštiti našeg e, zajedničkog prirodnog nasljeđa. U tom smislu pozdravljamo priznanje Europskog parlamenta o rezoluciji od e, listopada o potrebi da se očuvaju područja suradnje u e, sporazumu o odlasku iz Europske unije. Dakle, htio bih e, pozdraviti također vašu političku potporu u naglašavanju važnosti suradnje u području okoliša, e, odnosa između sjevera i juga, e, zaštite okoliša i izbjegavanja okolišnog dampiga. Mi imamo nekoliko ključnih preporuka kako bi se izbjegla tvrda granica u Irskoj nakon Brexita. Kao prvo, postupak temeljem članka 50 trebao bi u potpunosti uzeti u obzir pitanje prekogranične suradnje u području zaštite okoliša temeljem sporazuma Velikog petka, te oslanjanje na zajednički okvir e, Europske unije, odnosno prava i politika. Drugo, budući da Sjeverna Irska, Republika Irska imaju zajedničku, zajedničke resurse, uključujući biljke, životinje, e, vodu i zrak, vjerujemo da otok Irska i voda koja ga okružuje mora biti jedna jedinstvena biogeografska jedinica. Treće, očuvanje prekogranične suradnje i sprečavanje nepoštene konkurencije vezano uz zaštitu okoliša nakon Brexita zahtijevat će da se održe da se dakle zadrži da, se zadrži usklađenost e, između, da se zadrži, dakle, da Sjeverna Irska i Republika Irska budu u skladu kada je riječ o svim pitanjima koje se tiču e, akije Evropske unije područja zaštite okoliša. Izimajući, e, uzimajući u obzir značajnu ulogu koju igraju institucije Evropske unije u poticanju provedbe i osiguranju pristupa pravdi građanima i udrugama civilnog društva, jednako snažni mehanizmi za provedbu morat će se zadržati na obje strane granice, prema mom mišljenju. Hvala vam na pozornosti. Hvala, sada ćemo otvoriti mogućnost za raspravu. Gospođa Childers. Um, yes, um, this is a very interesting meeting and, uh, Hvala, ovo vrlo zanimljiv sastanak. Imam uh, jedno pitanje za gospodina Casementa. Zanima me što se može učiniti da bi se spriječila situacija koja bi bila negativna za Sjevernu Irsku i Republiku Irsku, dakle u području zaštite okoliša možda bi se moglo osnovati nove institucije koje bi mogle pomoći u tome. Znam da u Sjevernoj Irskoj postoje neki, neke praznine u tom dijelu. Hvala zastupnica Meginis, hvala vam. I zahvaljujem još jedan put na prilici da postavim pitanje. Ovo pitanje nije jednostavno, ali Mislim da bi možda bilo dobro da čujemo nešto više detalja. Vi ste spomenuli sporazum Velikog petka. Ja e, sada odlazim na sastanak e, odbora AFKO gdje ćemo razgovarati o tri izvješća upravo na temu Brexita i odnosa između Sjeverne Irske i Republike Irske. E, možete li objasniti zašto su sporazum Velikog petka i prekogranična suradnja toliko važni. Ovo pitanje možda nije prioritetno, ali ljudi na terenu kažu da ukoliko Brexit krene smjerom kojeg se svi pribojavamo, da bi to moglo postati problem. I zanima me što su prema vašem mišljenju rješenja, dakle kada vidite kako se odvija tijek pregovora. Možete li vi dati neko svoje mišljenje o tome? Gospodine Taylor? Hvala e, na sljedećoj plenarnoj sjednici u Strasburu glasovat ćemo o rezoluciji o Brexitu, te će se ustanoviti ili da je postignut nedostatan napredak e, u pregovorima temeljem članka 50. da bi se moglo krenuti u pregovore o trgovinskim odnosima ili pak da je ostvaren dostatan e, pregovor, tako da će možda biti moguće smjernice. U ovom drugom slučaju zanima me e, kako se okoliš, kako se okoliš može najbolje zaštititi temeljem e, važećih direktiva Europske unije i ako se zadrže postojeći ekološki standardi, može li to biti opcija, e, može li to biti obvezujuća opcija u sklopu nekakvog budućeg trgovinskog aranžmana? I na koji način se možemo pobrinuti da E, ne bude negativnih e, efekata na trgovinu u EU zbog nižih standarda u Velikoj Britaniji i kako se može e, osigurati provedba propisa u slučaju da više ne postoji nadležnost suda Europske unije. Idemo sad prvo odgovoriti na ova tri pitanja. Tko bi od panelista počeo? Izvolite, onda ćemo još jednu rundu. Hvala. Počet ćemo upravo sa ovim nekim eventualno novostvorenim strukturama ili organizacijama za koje ste pitali. Da, jasno je da bi trebala postojati jedna nova struktura unutar Sjeverne Irske koja bi osigurala sukladnost sa ekološkim propisima i zakonodavnim okvirom. Mi naime imamo puno slabije zapravo usklađenost sa tim propisima od ostatka Velike Britanije i ostatka Unije za sada i tu bi trebalo nešto učiniti. Mislim da imamo čak i dosta, mi smo zapravo prilično zabrinuti kako tome pristupiti, jer nemamo baš neku posebno dobru povijest glede glede poštivanja i opće imanja E, visokih standarda ekološkog zakonodavstva. Mi za sad već imamo čitav niz prekograničnih tijela, uključujući onu našu agenciju koja upravlja e, različitim lovom na e, divlje, vrste i ostalim stvarima, ali mislim da na kraju krajeva ćemo morati dogovoriti neku novu strukturu. Za sad još nema nikakve sigurnosti tu. I koliko ja znam, još se uopće ne razmišlja dovoljno uopće o tome na obje strane. Jer jedan e, problem je isto tako da je to postoje i kod ovih nekih jezera i ovih morskih površina mokrih imamo recimo nerazjašnjena granična pitanja i morske granice i kopnene kad imamo jezera u pitanju. I to je proteklih godina se isto nije moglo razriješiti. Sad, osim ekoloških pitanja, činjenica je da su ta vrlo važna ekološka područja u svakom pogledu trenutno u, jednom zrakopravnom prostoru i treba im zaštita. I što se tiče ekologije i što se ostalog tiče je to upitno. Dakle, mislim da se moramo moramo zapravo pozabaviti pitanjem novih struktura u Sjevernoj Irskoj, ali istodobno osigurati da već postojeće strukture, odnosno organizacije kao spomenuta agencija, E, trebaju ostati, opstati i dobro funkcionirati u budućnosti. U odnosu na sporazum od velikog petka, mislim da još za sada uopće ekologija, zaštita okoliša nije došla u središte pozornosti i nije uzeta u obzir u tom smislu. Ali više se govorilo o socijalnim aspektima. Međutim, zanimljivo je da se proteklih godina upravo ekološka suradnja je postala jedan od glavnih faktora i čitav niz e, različitih velikih projekata se na tom području odvija između sjeverne Irske i Republike Irske. I jasno, to je bilo i različitih mehanizama financiranja koji su bili stavljeni na raspolaganje od strane Europske unije, ne samo nacionalnih vlada, i kroz različite programe Europske unije i posebno kroz recimo Interreg programe, to su projekti koji su prekogranični ali jedna od naših velikih briga je da će se te mogućnosti financiranja nakon Brexita ili ukloniti ili bitno smanjiti. Ili će nestati ili će se jako smanjiti. Što će se naravno neizbježno odraziti na našu ekološku suradnju i oštetiti kako Sjevernu Irsku, tako i Republiku Irsku, to je jasno, ali najviše okoliš. A inače, gospođo McGuinness, da, slažem se da okoliš uopće nije bio visoko na dnevnom redu pregovora za sada i uopće pregovaračkih timova kod pravljenja strategije i najave tema. I to je bio jedan od razloga zašto smo htjeli danas doći ovdje kako bi uopće podigli razinu osviještenosti o tom problemu kako se treba o čistoj vodi pitkoj, o čistom zraku, o ekološkim pitanjima i ekološkoj suradnji više razgovarati u kontekstu pregovora. A što se tiče ovih zapravo rješenja mogućih ili kako dalje. Vidite, svi se s tim nos, teško nosimo i borimo i opće ovi granični problemi, kako ćemo u Irskoj uvesti ponovno tu granicu, svima nam je veliki problem. I naravno mi aspiriramo na to da to bude meka granica kada Velika Britanija i ostane Evropsku uniju, ali mi znamo da kada ode iz Unije ona napušta i Evropsko jedinstveno gospodarsko područje, jedinstveno tržište i Carinsku uniju. Prema tome to će neizbježno donijeti velike probleme sa sobom. E, I, nama je jako teško vidjeti, uopće sagledati, uopće razmišljati kako o rješenju kako da to zaobiđemo, da to omekšamo, jer vjerojatno će u jednom trenutku morati postojati jedna tvrda granica. I čini se da će sada najgora granica zapravo biti na Irskom otoku sa vrlo teškim posljedicama po obje strane. A okoliš će biti isto jasno pogođen, teško pogođen tom zaštita okoliša u oba dijela Irske takvom jednom crnom granicom. Hvala. Evo samo da probam odgovoriti na pitanje gospodina Taylora i kakav bi se model mogao eventualno na terenu razviti. Mislim da je bitna razlika između onog što je administrativno učinkovito, a s druge strane eventualno ekološki bi trebalo preferirati, bilo bi bolje i onda na trećoj strani što je politički moguće. Dakle, s moja aspekta gledano što je učinkovito, praktično, realistično i ekološki dobro, onda bi bilo jasno najbolje da Velika Britanija primjeni europske propise i europski aki na području zaštite okoliša. Samo tu se čini prilično nevjerojatnim jer vidimo da e, Velika Britanija ne želi biti u nadležnosti Europskog suda pravde. Prema tome, onda se mora naći nekakav način da s druge strane prizna te standarde i ima regulatorne ekvivalente Europskom akiju, a da opet ne bude pod nadležnosti onda Europskog suda ali kako to da recimo i kako onda to napraviti kroz bilateralne ugovore gdje će Europska unija ipak imati jamstvo neko da će se Velika Britanija pridržavati toga i te standarde, a da ipak bude treća zemlja i ne pod ingerencijom suda europskog. Dakle, vidim da se pregovori sad vode vjerojatno u tom smjeru, ali e, nekako mi se trenutno čini da zastaju pregovori, da se nekako razlače i tapkaju u mjestu. A da, moram nešto dodati na ovo. I jedan od e, stvari koje gospodin Taylor pita, to su bili obvezujući sporazumi, trgovinski sporazumi. Mi smo svjesni da su europske direktive na području zaštite okoliša, posebno ono u vezi zaštite ptica i habitata, ili okvirna direktiva i direktiva o posljedicama po okoliš, da se to recimo ne odnosi na trgovinski ugovor između Europske unije i Norveške primjerice i ne odražava izravno to, pa zato se brinemo da bi to isto tako moglo jednog dana ne utjecati na budući ugovor Britanije s Europskom unijom, dakle da bude potpuno ozdvojena. A nama bi bilo jako stalo da oni ostanu kao obvezujući dio upravo to poštivanje tih ekoloških direktiva, ekoloških propisa Europske unije, tog kija da to ostane obvezni dio budućeg trgovinskog sporazuma Britanije i Europske unije. Gospodin Gerde, još sljedeće pitanje. Hvala. Vi ste upravo sad dotaknuli nešto što sam ja htjela pitati, a to je mehanizam za provedbe. A vaš komentar ranije, profesorice, dakle, pitanje međunarodnog prava i provedbe. Naravno, ako Britanija ode, Evo, naša prijateljica je malo prije rekla da je ona neutralna. Ja nisam neutralna, ja se još uvijek borim protiv Brexita. Ali ako mi ne uspijemo ništa, mi koji se borimo protiv, dakle ako Britanija ode, onda provedba međunarodnog prava. Gledajte, mi smo onda treća zemlja u toj situaciji u budućnosti. I sad je pitanje kako će izgledati ta provedba. E sad, s obzirom na količinu tih propisa i te legislative, onda se čini da negdje zaštita okoliša obično padne u drugi plan i sama po sebi polako nestane, jer kao druge stvari su uvijek prioritetnije. A mislim da mi u ovom parlamentu europskom i svi ostali koji ostanu trebaju biti jako, jako budni, jako paziti da se ne razblaži i ne nestane ekološka legislativa ali ne znam šta će onda biti, koje su moguće sankcije po, i kontrola po Britanju ako to ne bude radio Europski sud više, jer neće više biti nadležan za Britanju. Onda tu Evropska unija treba paziti na svako eventualno britansko kršenje, pogotovo recimo kod zagađenja zraka, vode, uništavanja vrsta bioraznolikosti ili trgovinom, kod trgovine ilegalno uhvaćenim, ubijenim i tako dalje, divljim vrstama, ilegalnim trgovinama recimo, onda ko, to će, paziti da britanska vlada poštuje onda međunarodno pravo? Jer tada će i evropsko pravo postati za njih međunarodno. Možda bi nam tu mogli malo nešto reći. Tko će tada preuzeti tu ulogu nadzora? Hvala. Sad gospodin Dals. Hvala. Zapravo samo jedna informacija našim gostima ovdje trenutno imamo ovaj, u AFKO i AFETO imamo javno savjetovanje o posljedicama Brexita po odnose Britanija i Irska, situaciju na samoj samoj Irske i tako dalje. Samo da znate, a sad što se tiče ovih pretpostavki kamo idu dalje pregovori ja zapravo dijelim sve ove iznesene strahove i dvojbe, ali sad kako je bitno, koliko, kakve su po vašoj procjeni posljedice jednog no deala, dakle ako se ne dođe do dogovora mirnog u pregovorima po ekologiju koji bi tu bili možda mogući scenariji. Mi smo razgovarali o posljedicama po sporazum od Velikog petka i jako mi je drago da se o tom govori, volio bih da smo više o tome razgovarali doma kod kuće u Velikoj Britaniji jer stvarno je zapravo tužno da ne kažem šta gore o tome kako malo pažnje se tome posvećuje u Britaniji i sad ste govorili o tome da se zapravo i Sjeverna Irska i ostatak Irske, cijeli otok treba tretirati kao jedna biogeografska jedinica. I naravno, mi mislimo da se i kao recimo kompletna obala čitavog evropskog kontinenta treba <laughs> naravno tretirati kao jedan veliki ekosustav. E sad, e, imate li vi kakav scenarij koji ste predvidjeli u kojem bi E, se mogli popraviti čak ekološki standardi u Irskoj ili su svi scenariji koje možete zamisliti jako loši i de facto se škodi okolišu jer će se prerezati, pokidati ekosustavi. A pitanje šta je sa ugovorom o slobodnoj trgovini, čak i kad ga dobijem, ga dobijemo, koliko će to mjeseci trajati, da će to pokrivati. Ako je to sedam mjeseci ili sedam godina ili sedamnaest godina, koliko je bitno onda da se dobije takav jedan ugovor, da ovo mjesto odavde pošalje poruku, ovaj parlament, da svaki budući trgovinski sporazum Britanije i Europske unije mora sadržati i predvidjeti upravo ove odredbe za čuvanje okoliša, dakle ovaj okolišni dio. Da, gospodin Zajednička poljoprivredna politika je bila zapravo jedan jedan i dobra i loša stvar za ekologiju. Ako razgovarate sa ekolozima, oni će vam reći da jednostavno ZPP nije dobar za ekologiju, ali izvan Evropske unije a kad bude Velika Britanija neće više biti vezana, ne samo neće biti više vezana ekološkim propisima, niti ni ZPP-om. Prema tome, e, vidite, ja znam da, ja pretpostavljam da ZPP kakav je do sad bio u EU ima i potencijalno dobrih stvari za ekologiju, nije sve samo loše. Ali što mislite da je potencijalno dobro za ekologiju Britanije i Irske u budućnosti kada Britanija bude izvan zajedničke poljoprivredne politike EU? I da li će to biti dobro i ako će biti dobro, što mislite da će biti dobro po tu politiku? Idemo sad probati odgovoriti na ova pitanja, pa onda još jedan blok. Gospođa Burns. Hvala na pitanjima. Što se tiče mehanizama za provedbu, to je sjajno pitanje na koje vam ni ja, ni jako puno drugih kolega iz struke nemamo odgovora još pitanje za mehanizam provedbe u trećim zemljama, s obzirom da je to jedinstvena situacija u kojoj će biti Britanija napustivši Evropsku uniju, znači neće biti nekakvog zapravo starog modela pa ćemo se možda na njega ugledati i reći ovo je bilo dobro, ovo loše, to ćemo poboljšati. Pogotovo mislim što Britanija ne želi biti ni u kom slučaju podložna ili ne želi da se nju primjeni, dakle na nju bude u području djelovanja Europskog suda pravde. A sad migratorne vrste trgovine divljim vrstama, mislim da će pozicija britanske vlade biti sljedeća, reći će mi smo potpisnice međunarodnih sporazuma i konvencija o tome, prema tome to nema veze sa Europskom unijom, nema ona tu šta kontrolirati niti se petljat. Jer ove međunarodne konvencije ugovori daju dovoljno visoke i dobre standarde za Veliku Britaniju. Zatim, da li imamo i neke scenarije koji bi poboljšao ekologiju i ekološke standarde? Mi ste mislili ovdje konkretno samo na Irski otok ili na Britaniju ili na sve skupa? Ma da, apsolutno, sigurno da postoji mogućnost teorijska. Nema razloga da zbog kojeg bi napuštanje Britanije, britansko napuštanje Unije nužno značilo pogoršanje standarda i zašto se ne bi tu možda nakon toga progurali neki ambiciozni standardi. Kad pogledamo recimo jedinice Velike Britanije kao Škotska ili e, Wales, oni imaju recimo puno veći standard i kod smanjenja emisija nego ostatak Britanije. Međutim, recimo u istočnoj Angliji i njihovom sveučilištu ili Queensu u Belfastu smo pokušavali analizirati te stvari, da vidimo kako bi se ponašala Britanija ako nije podložna Europskom sudu, europskim propisima. I onda smo tu recimo studirali dosadašnje ponašanje britanske vlade i kakvi su zakoni i propisi bili i izvan i bez Europske unije. Ono što je bilo iznenađujuće je bilo da su ekološki standardi bili zapravo niži i da su ekonomski prioriteti obično izbacivali ekološke iz e, pjedestala, da tako kažemo, i umanjivali važnost. I vrlo često recimo je se evropska, e, vrlo često se recimo britanska vlada pozivala na manje međunarodne standarde nego nego evropske. A ako ste imali posla sa nekim ekologom ili zaštitarom prirode u bilo kom smislu Britanije ili Irskoj, on se uvijek više volio na evropske standarde i propise pozivati jer su bili u tom pogledu stroži i više. Prema tome nije nužno da e, bude gore nakon odlaska, ali povijesno gledano, s obzirom da su sadašnja iskustva, ne bismo mogli baš očekivati da to bude bolje, s obzirom na ono kako je Britanija inače funkcionirala. Vidite, mi smo imali, kao što sam rekla, u dijelovima Ujedinjene kraljevine, dakle Škotskoj i više standarda, ali ne u ostalim dijelovima. I e sad, naravno, ako Europska unija s druge strane da duže rokove, jedan vrlo stabilni okvir politike ekološke, onda ako vidimo da se recimo ne bude više toliko i ako ne bude toliko oscilacija kod ekologije ovisno o različitim nacionalnim izborima, onda je situacija možda malo bolja. Ali vidite, to su recimo područja gdje imamo onda mogućnost isto stvaranja neke nove poljoprivredne politike koja, dosta, koja bi bila ekološki gledano ambicioznija i fleksibilnija, ovisno o okolnostima ponovno. Mi smo recimo isto tako pisali izvješće u tom našim studijama, ta dva sveučilišta o kojima smo govorili, uzimajući ovakve moguće scenarije u obzir ali evo sad ću ovaj, se iskoristiti jednom tuđom frazom da ovo opišem. Kad se radi o Brexitu, onda su prijetnje sve dobro poznate i stvarne, a šanse i izgledi su samo teorijski. Dakle, vidite, to će sve ovisiti jasno i o financiranju, jer prema trenutnom ovom, kako sad stoji financiranje, Škotska i Wales dobivaju jako puno financiranje i za svoju ekologiju i za svoje uklapanje poljoprivrede u ekološke standarde. Pitanje je što će u budućnosti biti i kako će izgledati buduća britanska poljoprivredna politika i ekološka i financiranje. I mislim tu je već bilo da se sugeriralo da javni novac ide u javne svrhe, a kad se govori onda recimo to je sve u redu, ali onda kad se govori o ekologiji, onda će se na prvo mjesto staviti sigurnost hrane, ne u smislu ekološkom nužno, nego u smislu e, poljoprivrednom i sigurnosti prehrane i tako dalje. To je otvoreno dosta. Evo, ja sam samo morao reći nešto u vezi budućnosti poljoprivredne politike. To su potencijalno velike mogućnosti da se poprave ekološki standardi, ali istodobno <laughs> moramo shvatiti da su tu, da postoje vrlo stvarni i realni i razumljivi strahovi, da ako mi budemo tjerali previše naše farmere, poljoprivredne i vlasnike zemljišta, i ako ih previše stisnemo sa ekološkim zdavanjima i obavezama, onda više neće biti u stanju proizvoditi svoje matične stvari. Prema tome, to će se morati na neki drugi način e, razrješavati. E, vidite, mi smo tu stvarno u pravoj dilemi. Mi moramo podupirati poljoprivredu, podržavati je, a s druge strane se moramo jako paziti da oni sa svojim poljoprivrednim aktivnostima ne štete ekologiji okolišu. I tu moramo, to je fina, fina linija i moramo biti jako oprezni kako tu zadržati pravi balans. A zatim ono još jedno pitanje koje je tu palo, vez isto naravno sporazuma o velikog petka Mislim da je potpuno jasno. Zanimljivo je bilo doći vam u Brisel i razgovarati sa svima involviranim u pregovore o Brexitu. Svi su jako svjesni e, sporazuma od Velikog petka i njegovih implikacija. A kad odete u London i tamo razgovarate s ljudima o tome, onda je tužno vidjeti da oni je prišao nejasnu, blago kazano nejasnu sliku o tome šta je tu sve involvirano i kakve mogu biti posljedice po taj epohalni ugovor o sporazum od Velikog petka. Mislim da moramo zapravo to pitanje mirovnog sporazuma od Velikog petka ovdje tematizirati, jer to je možda i ono na čemu će cijeli Brexit deal past ili proći. Zatim, ovo kad ste rekli jedinstvena biogeološka jedinica i jedinstveni ekosustavi. Da, mi imamo jako puno vrsti koje emigriraju, pogotovo recimo na Irskom otoku. Imamo more oko otoka gdje je naravno slobodno kretanje svega što živi u tom moru. Stokovi riba, sve ostalo što imamo. To, to slobodno pluta i ide preko granice naravno. Naravno postoje razlike. A jasno postoje razlike u fauni sjeverne i južne Irske, a naravno u odnosu na Britaniju ponovno razlika i ponovno razlika u odnosu na evropski kontinent kontinentu postoje različite vrste. Međutim, to sve skupa treba biti upravljeno na jedan zajednički isti način sa jednim upravljačkim mehanizmom i načinom upravljanja. To je onda pozitivan korak naprijed. Jer inače u protivnom vrste mogu recimo patiti u jednom dijelu e, područja u kojem žive, a u drugom dijelu ne, ali onda će patiti skroz, to je jasno. I na kraju, ako Europski parlament može poslati poruku o ekološkim standardima i održavanju, poštivanju, čuvanju tih standarda u razdoblju nakon Brexita, mi bi svi bili vrlo sretni i vrlo zahvalni jer je to jako bitno. Hvala vam puno. Nastavljamo s pitanjima. Gospođa Meginis se sljedeća na popisu. Hvala predsjedavajuća. Molim vas eh, da primite na znanje, zabilježite komentar gospodina Casementa vezano uz to što možemo učiniti vezano uz ovu temu, a to je da bi to trebalo biti rečeno pregovaračima, prije svega gospodinu e, Barnijeju. E, on je rekao da je ovo doista istinski zabrinjavajuće i depresivno. Kad je riječ o Sjevernoj Irskoj, moram reći da se slažem s njim zbog nesigurnosti koja se ovdje stvara. Prije svega u pogledu odnosa na otoku i između otoka koji su i dalje dobri i trebamo ih zadržati te težiti istome. To je važno napomenuti. Sljedeća napomena. Kad je riječ o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, čuli smo vrlo zanimljivu raspravu o, mogućnosti, o mogućnostima za Britaniju nakon Brexita ali ipak nisam sigurna što Britanija želi učiniti u pogledu trgovine. Čula sam miješane signale e, konzervat, iz redova konzervativne stranke vezano uz to žele li zadržati postojeće standarde i uredbe ili ići iznad ili ispod njih. U tom smislu nema visoke razine sigurnosti. Trebamo se prisjetiti da kad je riječ o ZPP-u, kad pogledamo druge zemlje poput Novog Zelanda ili drugih zemalja gdje ne postoji e, sustavi potpore, tu se pojavljuju veliki problemi s okolišem. Tako da kad, kad je riječ o poljoprivrednoj politici, nema tu jedinstvenog rješenja za okoliš, ali barem e, imamo određeni sustav koji izravna plaćanja povezuje sa okolišnim standardima. E, Patrick Casement je rekao, bitno je da poljoprivrednici i vlasnici zemlje e, ostvaruju i javni interes, stoga je potpora za taj sektor e, jako važna jer sutra na večer ćemo čuti povjerenika Hogana o tome kakve su njegove ideje za daljnje reforme i očekujem mm, rezultate i za okoliš i u kontekstu ZPP-a. Hvala. U svakom slučaju će rezultati ovih rasprava biti upućeni pregovaračima. Sljedeće pitanje je pitanje gospodeće Gerling. E, imam nekoliko pitanja. Mislite li da će doći do deregulatornog pritiska? E, nama u odboru ENVI je to nezamislivo i čini nam se bilo kakvo smanjivanje standarda u Britaniji bi trebalo rezultirati i e, pritiskom na Europsku uniju kad razmišljamo o toj mogućnosti. Primjerice, ako se Ujedinjena kraljevina e, odrekne E, sukladnosti s REACH-om, e, kakve će to imati posljedice e, na ostalih 27 članica, jer je to nešto što je povezano s konkurentnošću i kao što ste s pravom rekli, konkurentnost je temelj prve, prvog, prvog skupa okolišnih zakonodavnih dokumenata i države članice će E, biti svjesne što se događa e, u Velikoj Britaniji sa, sa frackingom. Tako da je to povezano sa dostupnošću jeftine energije. A kad to povežemo, povežemo s onime što se događa trenutno u pregovorima oko Brexita, cijelo ovo pitanje e, pristupa tržištu u raspravi se ne govori o tome što to znači pogotovo u kontekstu zaštite okoliša. To nije jasno niti ovdje, niti u e, ujedinjenom Jedinjenom kraljevstvu, jer mislim da je to e, kratkovidan pristup. U svakom slučaju, kad govorimo o pristupu tržištu, e, mislim da okoliš treba biti obuhvaćen. Pa me zanima, što vi mislite, što ovaj odbor može učiniti, odnosno tražiti e, u sklopu ovih pregovora kako bi se sva ova pitanja riješila. Drugo, šta je sa pitanjem e, preispitivanja europskog zakonodavstva vezano uz klimu. Većina uredbi o klimi odnose se na podjelu tereta među državama članicama. Ako kada Britanija ode, ne znači da se njezin teret preraspodijeli, već će vjerojatno dovesti do ponovnog preispitivanja e, cijelog zakonodavstva, pa me zanima koje bi e, bile posljedice, bilo kratkoročne, bilo dugoročne toga. I na kraju, e, Britanija je neto doprinositelj europskom proračunu i vi ste govorili o poljoprivrednicima. Da, postoji vrlo snažan argument da je to velika prilika za okoliš ali svi znamo da će se proračun e, znatno smanjiti to za 2 do 2,5 e, milijarda. Trenutno iznosi e, pol milijarde. I to će imati isto tako i efekt domina u Europskoj uniji činjenica da Britanija više neće biti neto doprinositelj će u, utjecati na opći proračun Europske unije. I isto tako više neće biti e, doprinosa od naknade, sve, će biti opći doprinos e, ne znam, e, mislite li da države članice shvaćaju da će morati povećati svoj doprinos a to je nešto što će utjecati na zaštitu okoliša. Ima li još pitanja? Ako nema, onda pozivam paneliste da odgovore tko želi početi. Um, just to start, oh, htio bih reći nešto o pitanju trgovine. To je nešto što je blisko povezano sa deregulativom, odnosno deregulacijom. Mislim da je to naš najveći strah. Ako se ne postigne dogovor oko Brexita, ako Brexit bude tvrd, u svakom slučaju Ujedinjena kraljevina će pokušati sasvim sigurno sklopiti niz drugih trgovinskih sporazuma sa zemljama koje imaju puno niže okolišne standarde. Čuli smo e, već taj argument kada smo govorili o sigurnosti hrane, to vrijedi i za okoliš. E, kao rezultat toga mogli bismo vidjeti da se snizuju i naši okolišni standardi zbog naše trgovine sa trećim zemljama koji imaju niže standarde. Dakle, time se stvara, bi se stvorio pritisak na Europsku uniju. Prije svega na Irsku, gdje bi Sjeverna Irska imala niže okolišne standarde i samim time bi potencijalno dobila trgovinsku prednost pred e, Republikom Irskom i Republika Irska bi bila u iskušenju obratiti se Europskoj uniji. oni mogu reći ako želimo preživjeti moramo smanjiti standarde sukladno tim tome što se događa u Sjevernoj Irskoj, a to bi stvorilo pritisak za preostale članice Europske unije. Naravno, to je čista hipoteza, međutim, to je ipak e, realan razlog za zabrinutost jer ovo bi mogla biti stvarna posljedica naglog izlaska Britanije iz Europske unije. Gospođa Gerling je govorila o frackingu. Mm, mislim da bi u sjevernoj Irskoj se stvorio snažan otpor prema eh, eh, frackingu, kao i u Republici Irskoj i e, a, a pritom vlada može imati e, drugačiji stav, tako da bismo bili razapeti i mi bismo vjerojatno imali opet e, bliže stavove našim sjevernim susjedima nego našim narodnjacima u Engleskoj. Hvala. Moj odgovor na pitanje o pritisku od deregulacije je malo drugačije. Naime, kad pogledate države članice koje su najviše lobirale za deregulaciju u Europskoj uniji, u Europskoj uniji upravo je to Ujedinjena kraljevina. Kada Britanija izađe, to može značiti da će zapravo pritisak od deregulacije se malo smanjiti iako naravno ono što je Patrick rekao o e, posljedicama za Irsku naravno stoje i stvarni rizik se može premještati. Isto vrijedi i za REACH. Bila bih jako iznenađena kada bi se Velika Britanija e, povukla iz REACH-a. Postoje države članice koje nisu države članice Europske unije, ali žele ući na europsko tržište i pridržavaju se riča. Doista bi me ovo iznenadilo, ali ne znam, možda imate možda vi imate neke druge obavještajne podatke pa mislite da je to moguće, ali u svakom slučaju e, tržište od 27 država članicama veću tržišnu težinu od jednog tržišta pregovarači moraju biti svjesni da je tu i pitanje hoće li okolišni standardi biti e, dio svih budućih trgovinskih e, sporazuma u budućnosti. Mislim da bi to tako trebalo biti. I e, ako se traži od Ujedinjene kraljevine da ima regulatorni ekvivalent tome, to, to su stvarna pitanja. Kad je riječ o uredbi o klimi, mislim da I kad ste govorili o raspodjeli postojećeg tereta, hoće li se to dogoditi, to je nešto o čemu odlučuju u ovoj fazi komisija i e, vijeće. Kad je riječ o proračunu, mislim da je to još jedan valjan argument. E, Europska e, agencija za okoliš dobio 12% svojih financija od britanskog doprinosa. Da, Britanija je neto doprinos i e, sljedeći krug pregovora o proračunu, dakle ti pregovori su uvijek zahtjevni ali to će biti uzeto u obzir. Na nek, u svakom slučaju pregovori o Brexitu oduzimaju svu postojeću energiju u e, Ujedinjenoj kraljevini i na neki način, s obzirom na to o čemu se razgovara, e, okoliš na neki način pada na listi prioriteta. Mislim da postoje e, dvije opcije kad je riječ o, tvrdom Brexitu. Prvo, postoji mogućnost e, da se dobro pripremimo za Brexit, e, a postoji mogućnost nepripremljenog naglog Brexita. Naravno, ta druga opcija ima puno više rizika kad razmišljamo o kemikalijama, o otpadu i tako dalje. I kad uzmemo u obzir trgovinu e, robama i uslugama, to bi naravno moglo imati e, katastrofalne implikacije i za Ujedinjenu kraljevinu i za Europsku uniju. Ako mogu samo dodati nešto što je vezano uz e, financiranje i proračun za poljoprivredu. Trenutno Sjeverna Irska prima 9% britanskog proračuna za ZPP što je tri puta više nego što bi dobila kada bi se taj iznos temeljio na um, broju stanovnika. Dakle, u svakom slučaju bi uh, se potpora za ZPP smanjila i uh, samim time potpora za okoliš, tako da bi sjeverna E, Irska tu bila pogođena zbog realokacije unutar Ujedinjene kraljevine i to je nešto što e, doista zabrinjava i to je realan problem. Isto tako sjeverno-irski e, poljoprivrednici bi bili u nepogodnijem položaju u odnosu na poljoprivrednike s druge strane granice. granice. kad je riječ o pitanju trgovine, Očito je da trgovinski sporazumi u budućnosti bi također mogli lako oslabjeti naš poljoprivredni sektor. Znam da danas se nećemo baviti pitanjem poljoprivrede, ali kao što sam već rekao, to je nešto što je blisko povezano s okolišem. U tom smislu mi smo neto izvoznik e, poljoprivrednih proizvoda e, mi, dakle u sjevernoj Irskoj, dok je ostatak Ujedinjene kraljevine neto uvoznik e, i prioritet za trgovinske sporazume bit će e, dobava e, jeftine hrane, u, a neće prioritet biti bavljenje jednim dijelom Ujedinjene kraljevine koji izvozi poljoprivredne proizvode. Hvala. Imamo još pitanje. Imamo gospodina Desa i to je još netko. Hvala. Imamo kratko pitanje za profesora Burnsa, profesoricu Burns. Da li je proučen učinak na ndc odnosno nacionalne doprinose, dakle, koje su implikacije Brexita u tom smislu? Naravno da Britanija i Europska unija su e, podnijeli e, svoje nacionalne doprinose zasebno, ali me zanima postoje li određene implikacije u tom smislu. Moram priznati da sam neke stvari pročitao o tome, ali sramim se reći, ne sjećam se gdje više. Možda je to bilo negdje na, e, jednom websiteu koji se zove 3G, možda to neće nužno utjecati na NDC, znači nacionalne doprinose, ali svejedno je to nešto što je tu se otvara pitanje razine ambicija vezanih uz klimu. I Britanija već sada E, se bori s ostvarivanjem svojih e, obveza i to je nešto što ćemo vidjeti kako se razvija u vremenu koje dolazi. Hvala na prezentaciji i na dijalogu. Hvala vam kolegama na zanimljivim pitanjima. E, pozivam vas da ostanete s nama, a sada prelazimo na sljedeće, treće poglavlje naše rasprave koje će se baviti pitanjem zdravlja. Predem riječ e, Polu e, Lefinu. E, hvala vam i hvala što ste mi dali priliku da govorim danas o prijetnjama Brexita za pacijente i za zdravlje. Ja radim u Britanskoj medicinskoj udruzi Now, before we get to the meat of the presentation, just a few words of brief Nekoliko riječ, uvodnih riječi o našoj udruzi. Radi se o strukovnoj udruzi e, koja sindikalno okuplja e, doista velik e, broj liječnika i studenata medicine a to uključuje i više od 8000 liječnika koji e, su primarnu medicinsku kvalifikaciju dobili u e, Ujedinjenoj kraljevini. Kao što znate, e, Ujedinjena kraljevina se sastoji od Engleske i Velsa koje su glasale za Brexit, te Škotske i Sjeverne Irske koje su glasovale protiv Brexita. mi surađujemo i s našim europskim kolegama, surađujemo s njima u nacionalnim strukovnim udrugama te paneuropskim tijelima, koristimo i usluge europskih institucija, hval, isto tako surađujemo i s nacionalnim vladama Najveći problem u našoj profesiji je radna snaga. E, principi e, slobodnog kretanja e, snage i uzemnog priznavanja kvalifikacija doveli su do toga da više od 21 tisuća europskih liječnika rade u Ujedinjenoj kraljevini, što je nešto više od 9% ukupne radne snage u medicini. kad je riječ o 9,1%, to je nešto što uključuje različita, e, različite varijacije. Gotovo jedna četvrtina oftalmologa u Britaniji dolazi iz drugih europskih zemalja. E, gotovo petina kirurga u Britaniji dolaze iz drugih europskih zemalja. Dakle, vrlo jasno je da jako ovisimo o europskim liječnicima i drugim medicinskim stručnjacima. Eh, ova slika vam govori sve. Ona je snimljena 24.6.2016. godine u jednoj bolnici eh, u Južnom Londoni. No, kao što možete vidjeti, šest od sedam osoba na ovoj slici su dobili svoju kvalifikaciju u jednoj drugoj europskoj državi. Bez njihove potpore naš zdravstveni sustav bio bi na koljenima. Ne, međutim, e, treba reći iskreno da nije samo Britanija imala koristi od e, slobodnog kretanja i e, uzemnog priznavanja kvalifikacija. Stotine, odnosno tisuće takvih liječnika ne rade samo u Ujedinjenoj kraljevini, već recimo jedan tjedan mjesečno u Mađarskoj, jedan tjedan mjesečno u Portugalu i tako dalje. To omogućuje e, slobodno kretanje osoba i uzajamno priznavanje kvalifikacija. Dakle, to je na korist svim zdravstvenim sustavima u Europi. Primjerice, poljski liječnik koji radi u Ujedinjenoj kraljevini e, može liječiti poljske pacijente u Ujedinjenoj kraljevini na materinskom jeziku. Kada se vrati u Poljsku, e, on se vraća sa sjajnim kiruškim vještinama koje stekao u Britaniji Drugo, osoba koja e, je kirurg i već 30 godina se bavi e, tim poslom već dakle, 30 godina je na korist pacijentima u obje zemlje. E, nadalje, tu je i liječnik iz Italije koji je na specijalizaciji bio u Italiji, a sada radi u Ujedinjenoj kraljevini gdje god taj liječnik odluči raditi, njegovi pacijenti će e, imati priliku koristiti njegove sjajne kirurške vještine koje je stekao u Britaniji, Njemačkoj i Italiji. Dakle, to je na korist svima. A ako se uvedu restrikcije po pitanju slobodnog kretanja osoba i uzavnog priznavanja kvalifikacija, britanski zdravstveni sustav će biti pogođen i to ozbiljno. Međutim, E, i drugi zdravstveni sustavi u Europi će biti pogođeni. Napravili smo anketu prošli mjesec e, s pitanjem e, kakve su vaše namjere i 40% njih je reklo da e, razmišljaju aktivno o odlasku. Ne nužno e, odlasku iz Britanije, već i iz Europske unije, e, što znači da mogu otići u Ameriku i Australaziju. Dakle, to su visoko kvalificirani liječnici. Oni mogu raditi bilo gdje. Jedan primjer je dovoljan. Poljski specijalist, liječnik specijalist, može zaraditi otprilike 40 tisuća e, dolara godišnje, a u Poljskoj 140 tisuća dolara. Dakle, e, ako otiče e, u Australiju može zaraditi 240 tisuća, brojke govore same za sebe. Ako uzajamno priznavanje odvuče E, te liječnike iz Britanije, e, to ne znači da će oni nužno se vratiti u e, svoju matičnu zemlju. Zatim je to i pitanje sigurnosti pacijenata. Brexit neće dokinuti profesionalne migracije u Europi. Europska unija je uvela jedan mehanizam gdje se pojedine e, sposobnosti liječnika e, u sustavu mogu vidjeti e, unutar 48 sati. Regulatorno tijelo u Britaniji je ponudilo gotovo dvostruko više takvih informacija nego u odnosu na svoje homologe. Ako taj sustav upozoravanja se ne bi koristio u Britaniji, liječnik recimo e, iz Danske koji radi e, u u Ujedinjenoj kraljevini e, bi se mogao vratiti u Dansku, ali to bi ugrozilo sigurnost pacijenata. U Britaniji se dosta raspravljalo o tome da li osobe koje su glasovali za Brexit su razumjeli da to znači napuštanje jedinstvenog tržišta. Ja ću ići korak dalje. Ja mislim da je to tek da, da je tek dio jednog posotka koji su glasali za Brexit, da su, da su oni znali da će se time Britanija isključiti iz e, Euratoma. Zašto je to važno? Zato što Euratom olakšava stalno dopremu radioizotopa. Eh, izotopa. To je važno za ranu dijagnozu i za liječenje različitih vrsta eh, karcinoma. Ako ne bude eh, sporazuma, što to znači za Ujedinjenu kraljevinu? To znači da će Ujedinjena kraljevina nakon što napustimo Uniju morati doći do radioizotopa iz drugih izvora i to u kratkom vremenu. Zašto je to važno? To je važno za Britaniju zato što moguća kašenja u dijagnozi može dovesti e, do otkazivanja operacija na razini Europske unije. Time će se smanjiti i suradnja u ovom vrlo važnom području. E, samo ću e, još dodati ulje na vatru kad je riječ o, tako što ću reći nešto o Irskoj. Irska je e, mali otok e, sa 1,8 e, milijuna stanovnika u Sjevernoj Irskoj i 4,8 u Republici Irskoj. Na primjer, Dublin ima jedini kardiološki odjel za djecu na otoku. Tako da e, djeca e, ne moraju napuštati e, otok da bi dobili takvu specijalističku skrb. Recimo, postoji jedna bolnica u Londonderryu koja pruža terapiju više od e, pola milijuna pacijenata s obje strane granice. Možda najvažniji primjer e, je to što ta bolnica e, pruža i kardiološke usluge pacijentima iz županije, odnosno grofovije Donigol. Njima su spašeni životi zato što nema granice. Tako da doista e, se ovdje radi o spašavanju života, o pitanju života i smrti. I da zaključim, ja sam ovdje u ime Britanske medicinske udruge, ne mogu govoriti e, u ime e, europskih liječnika. Međutim, mi surađujemo s nizom paneuropskih medicinskih udruga koje zastupaju medicinsku profesiju iz svih 27 država članica. Oni se slažu s nama i e, ovaj tekst koji možete vidjeti na ekranu je dio teksta upućen Barnijevu e, i Europskom parlamentu. Brexit ne smije u ugrozu dovesti zdravlje građana. pacijentima se u svakom slučaju mora pružiti adekvatna skrb. Hvala vam lijepo. Sada ću zamoliti Vječiniju Aku, izvršnu ravnateljicu u MSD-u i članicu Europske federacije farmaceutske industrije i njezinih udruga. E, ona je iz radne skupine za Brexit. Izvolite. Hvala, bilo mi veliko zadovoljstvo sudjelovati u ovoj poslijepodnevnoj raspravi i drago mi je što mogu dati svoj doprinos raspravi. Uvijek je lakše kada ste posljednji govornik. Ovdje se govori o nekim e, pitanjima kao što su posljedice Brexita na naš e, dosadašnji rad e, kakav je bio do sada u posljednjih nekoliko desetljeća. Premda mi smatramo da postoje izazovi za pacijente i za javno zdravlje kao posljedica Brexita. Mi u MSD-u zajedno sa kolegama iz FP-e, p-a, budući da ovdje predstavljam ujedno u FP-u, Želimo pokazati predanost i vjerujemo da možemo surađivati sa svim dionicima. Želimo smanjiti negativne posljedice Brexita, no tražimo potporu članova ovog odbora da nam pomognu tome. I zapravo imamo dva konkretna zahtjeva. Jedan se tiče europske regulatorne suradnje i mogućnosti da se ona nastavi i time podrazumijevam suradnju o, dakle, u pojedinim standardima, uključujući i suradnju na znanstvenoj razini, te e, mogućnost e, dakle, da se naši lijekovi da dođu do pacijenata, te da nam se omogući dovoljno vrijeme i prelazno razdoblje da se to postigne na odgovarajući način jer od danas je vrijeme, vrijeme zapravo nam ne ide na ruku i mislim da je to prioritet koji mora biti jasan za pregovarački tim. Neki su e, već istaknuli da se što ranije treba krenuti u te pregovore. jer sada je prošlo tri četvrtine godine i mi čekamo da se krene u te pregovore. Mislim da ne možemo više čekati. Sada ću vam pokušati malo pobliže objasniti o čemu se radi. Dakle, e, htjela bih vam pokazati kako izgleda životni ciklus lijekova. U posljednjih 30-40 godina koliko se ulagalo u Europi, što je omogućeno zakonodavstvo u farmaceutskoj industriji, a i ovaj odbor je dao svoj doprinos osnivanju Europske agencije za lijekove i to je omogućilo da se uspostavi jedan integrirani postupak e, diljem Europe. Dakle, značajan dio e, lijekova dolazi iz Europske unije, to su lijekovi koji se koriste za klinička ispitivanja. Osim toga, imamo i klinička ispitivanja e, čiji je sponsor Velika Britanija, imamo 1500 koji su u tijeku, imamo također 400 proizvoda koji su dakle dobili odobrenje putem centraliziranog postupka i za koje Ujedinjena kraljevina ima licencu. E, dakle morat ćemo izvršiti prijenos, a tu ne ubramo one koji su dobili odobrenje u decentraliziranom postupku kojih ima na tisuće. Imamo 1300 proizvoda koji su dobili odobrenje u Europskoj uniji i koji se onda ispituju i stavljaju opticaj u Ujedinjenoj kraljevini. I inače ovi podaci dolaze iz jednog, e, jedne ankete država članica. Mi smo ustanovili da 45% e, članova očekuje E, da će doći do kašnjenja u slučaju da se e, mora ponovno prijeći na pravila VTO, što će značiti dodatne troškove za pacijente. Osim toga zamislite kako će se na pacijente odraziti činjenica da će paketi i doze biti različiti u Europskoj uniji. Mi imamo 45 milijuna takvih proizvoda koje dostavljamo iz Velike Britanije u 27 država članica Europske unije. Dakle, kao što vidite, tu će biti određenih poteškoća. Ako pogledamo iz perspektive lanca opskrbe, dakle, ne odvija se taj tok opskrbe samo iz Velike Britanije prema Europskoj uniji, nego i u drugom obrnutom smjeru. i dakle e, mi smo nastojali proizvoditi na odgovarajućim e, omjerima i prema potrebama pacijenata. Tako da, zahvaljujući centraliziranom sustavu, možemo se pobrinuti da pacijenti dobiju proizvode kada su im potrebni. Ovo je jedna e, ilustracija ovoga što sam do sada rekla. Kao što vidite, zbog e, značajnog e, utjecaja zakonodavstva u Europskoj i Europske agencije za lijekove mi sada imamo e, jedinstveno odobrenje za određene lijekove u Europskoj uniji, što znači isto tako jedinstven sustav promjene, provjera lijekova i jedinstven sustav praćenja sigurnosti lijekova. Primjerice, lijek za HIV dakle danas ću vam taj primjer, dakle tu se uvodi jedan, e, jedna tvar iz, jedan proizvod iz Japana koji e, mora proći carinu, mora se testirati, mora dobiti odobrenje kako bi se moglo koristiti u Europskoj uniji. Uzmimo da, to, da taj proizvod dođe iz Japana u Ujedinjenu kraljevinu. Tu nije kraj. E, dakle, radi se na razvoju lijeka u različitim, na različitim lokacijama. I, dakle, može se dogoditi da taj proizvod ode iz Ujedinjene kraljevine u Europsku uniju i vrati se u Ujedinjenu kraljevinu kada bude spreman za distribuciju i odakle se distribuira u sve ostale članice Europske unije. U tom slučaju granica e, između Europske unije, Ujedinjene kraljevine i trećih zemalja. Međutim, nakon Brexita pojavit će se i ove nove granice i sigurno znate e, što će to značiti kada je riječ o rokovima dostave lijekova pacijentima. I to je nešto što brine nas e, dakle, u EFPI. Ne samo u EFPI, budući da mi imamo partnerstva i sa drugim, e, drugim udrugama. To su kolege između AS, ASGP-u i u nekim drugim udrugama. Mi smo Eh, iskoristili ovu također priliku da eh, uputimo izravno pitanje Michelu Barnijevu i Davidu Davisu. Dakle, postavili smo pitanje što će biti sa regulatornom suradnjom kako bismo mogli nastaviti ovu značajnu razmjenu proizvoda, eh, znanja i usluga među europskim građanima koje se sada na nas oslanjaju kako bi došli do lijekova bilo kakav sporazum u budućem e, partnerskom e, odnosu između Europske unije i Ujedinjene kraljevine ne bi smio negativno utjecati na to. Tako da e, tražimo da bude dovoljno vremena da se osigura neometan opskrba kako ne bi došlo do prekida opskrbe, tako da pacijent u Poljskoj, Italiji ili Ujedinjenoj kraljevini ne osjeti nikak, da se to, da se Brexit na bilo koji način negativno odrazio na zdravstvenu skrb kojim se pruža. E, I sada ću zaključiti. Na ovom slajdu možete vidjeti sažetak onoga što sam već ranije rekla. Dakle, nastavak suradnje u regulatornom području i sigurnosti lijekova je ključno i bilo kakav budući model suradnje između Ujedinjene kraljevine i e, Europske unije mora uzeti u obzir e, i ovaj aspekt u pregovorima i mi tražimo od vašeg odbora da se pobrine da to bude prioritet i da se krene u drugu fazu pregovora u što kraćem roku. Na taj način e, ćemo se pobrinuti da se postigne ovaj cilj. Međutim, e, vrijeme provedbe mora trajati duže od 2019. godine Mislim da će biti potrebno mnogo vremena budući da je riječ o kompleksnim postupcima i kompleksnim zahtjevima. S druge strane, e, to je zbog, e, to je zahvaljujući 40 godina suradnje u području e, razvoja lijekova i opskrbe lijekovima mi računamo na vašu potporu jer s obzirom na neizvjesnost koje okružuju pregovore u ovom trenutku, pacijenti se uistinu pitaju ima li netko nekakav plan B. Mi moramo biti spremni i e, želimo dobiti vašu potporu kako bismo imali u pripremi najbolji mogući plan za budućnost e, nastavka pružanja zdravstvene skrbi u Europi. Hvala. Ima li netko od kolega pitanje? Gospodin Lize. Hvala lijepo. I hvala našim panelistima. Ja sam upravo razgovarao sa Françoise Grostet o tome. E, složili smo se da bi bilo jako dobro kad bi da su uopće razmatrali sve te moguće posljedice i prije referenduma. Mi smo znali da će biti problema, bit će za sve probleme, bit će probleme za medicinsku opskrbu, za medicinsku skrb, za pacijente, za sve. Mi sad možemo samo raspravljati kako da umanjimo te probleme ili da barem i držimo ono ispod e, neke granice podnošljivog. Dakle, ovo je čitav današnji dan zapravo doživljujem kao prvi dio jednog velikog ja za meku granicu. E sad moja pitanja. Koliko smo shvatili, vi ste već počeli Davisu govoriti o tome. Da li je bilo reakcije, da li britanska vlada već počela shvaćati oč, gdje su sve problemi? A zatim pitanje Lafitu, jeste li vi u kontaktu sa vašom britanskom vladom i da li imate osjećaj da su to recimo pregovarači eh, britanski već počeli spoznavati i osvještavati koji su sve problemi u pitanju ili moramo mi kao potencijalni pacijenti i korisnici još više dizati svoj glas. I zatim još jedno pitanje šta je sa prekograničnom e, skrbi medicinskom za pacijente, jer vidite da recimo mi pokušavamo ljudima koji pade od istih bolesti vrlo često pomoći i prekogranično. Imate li tu predođbu? Hvala, zastupnica Grostet. Hvala vam. Zahvaljujem našim govornicima. Istina je da slušajući vas možemo samo zaključiti da je to vrlo tužno budući da su građani ti koji su izglasali Brexit i oni će sada i biti žrtve istoga. E, mislim da je bitno na to podsjetiti. Iako je to digresija. Vi ste spomenuli pacijente da kako mi se u ovom odboru upravo bavimo zaštitom pacijenata. Mene bi zanimalo kako se e, na posljedice Brexita priprema farmaceutska industrija, na koji način Brexit utječe na strategije ulaganja farmaceutskih tvrtki u Ujedinjenoj Kraljevini. Vi ste spomenuli lanac opskrbe, shvaćam, to je jedan ključni problem. Do sada je Velika Britanija provodila zakonodavstvo Europske unije kada je riječ o davanju odobrenja za stavljanje lijekova u opticaj. E, može li možda postati sporazum o uzajamnom priznanju? S obzirom da je Europska unija sklopila takve sporazume i s drugim zemljama, e, pitam se bi li to moglo biti rješenje u najmanju ruku privremeno kako bi se spriječilo da dođe do prekida opskrbe i do i kako se to ne bi negativno odrazilo na pacijente. Mislim da bi bilo zanimljivo čuti vaše mišljenje o tome. Također se slažem sa pitanjem Pitera Liza vezano uz direktivu o prekograničnom pružanju usluga u zdravstvu. E, Švicarska i Norveška e, primjenjuju našu direktivu. Tako da se treba zapitati kako se može postići da se i ovdje osigura nastavak provedbe, a možda će e, britanska vlada morati uložiti neke napore jer u protivnom se to ne može očekivati od Europske unije. Mislim da ćemo sada stati sa ova dva pitanja, onda ćemo prijeći na sljedeći krug pitanja i odgovora. Tko želi uzeti riječ i odgovoriti? Hvala, hvala što ste mi dali priliku da dodatno pojasnim ovo što sam rekla. Mislim da su ova pitanja vrlo relevantna. E, jesmo li dobili povratnu informaciju od britanske vlade? Da, jedno pismo je objavljeno, dakle, naime, državno tajništvo je to objavilo u Financial Timesu i e, tamo je iskazana namjera da se ide u smjeru suradnje sa Europskom unijom području regulative. Gospodine Lize, mi smo iskoristili svaku priliku da što jasnije objasnimo svoje zahtjeve. Mislim da je možda ključno E, pojasniti sa dakle gospodinom Davisom za predstavnike industrije i za nas ne radi se samo o tome e, kako će se urediti carine, nego i necarinske barijere. Dakle, to je ono što je ključno i mislim da se tu mora postići nekakav sklad i dogovor. I u tom smislu e, ovo što je rečeno vezano uz uzajamno priznanje, što je spomenula gospođa Grostet, da to postoji i u dogovoru sa Švicarskom, a isto tako i e, dogovoru zajedničkim specijama sa SAD-om. Tako da mislimo da postoje e, već neka rješenja na kojima se možemo nadahnuti i mislim da je to također prilika za suradnju jer tijela e, Ujedinjene kraljevne koja će to provoditi su upravo ona koja te trenutno djeluje u europskoj mreži. E, tako da zapravo krećemo od istog mjesta i nadam se da dogovor neće biti nemoguć, ali mislim da ga isto tako treba, treba postići što prije. A što se tiče ovog drugog pitanja, imamo li plan B? Da, e, tvrtke bez ikakve sumnje e, dakle pripremaju planove za izvanredne situacije. Mi smo svjesni svojih odgovornosti s obzirom na licence koje imamo. Mi imamo obvezu dakle opskrbljivanja lijekovima i to ozbiljno shvatamo, ali smo svjesni da će to biti vrlo teško dobro odraditi u kratkom vremenskom roku i zato smo tražili da se produži vrijeme provedbe da bismo to mogli odraditi na adekvatan način. Hvala vam. E, doktor Lize, da li pregovaramo sa britanskom vladom? Naravno da da. Ja ću se sastati sa jednom od, jednim od ministara za Brexit i ja ću mu ponoviti ovo što sam rekao danas vama. Dakle, naša poruka je konsistentna na e, svim razinama i na regionalnoj i na europskoj i na nacionalnoj razini. Mi isto tako surađujemo s europskim partnerima i želimo njima prenijeti jasnu poruku, ali to se tiče e, svih e, liječnika i medicinskih radnika u Europi. Postoji e, jedna razlika između Europske komisije i vlade Velike Britanije, to se tiče studenata medicine. Njemački student medicine u Ujedinjenoj kraljevini koji bi trebao dobiti diplomu 2020. nakon Brexita, nema jamstvo da će e, ta kvalifikacija biti priznata u matičnoj zemlji. E, to je Dakle, to nije u redu i to trebalo bi se zajamčiti uzemno priznanje kvalifikacija studenata i zapravo stajalište Velike Britanije isto kao i naše. mi smo trebali objasniti Europskoj komisiji da, je, da treba uzeti u obzir buduće planiranje E, izobrazbe radne snage i da to ne bi trebalo žrtvovati. E, što se tiče direktive o prekograničnom pružanju usluga u području zdravstvene skrbi. Drago mi je da je ovdje jedan iz zastupnika iz Gibraltara, budući da se to u velikoj mjeri odnosi i na Gibraltar koji je prekomorsko područje Velike Britanije. Nakon Brexita 200 tisuća e, britanskih iseljenika u blizini Gibraltara imat će pravo doći u Gibraltar u teoriji, e, gdje ima oko 40 tisuća ljudi i moći će tamo ostvariti e, pravo na zdravstvenu skrb. Međutim, to nije održivo. Iz tog razloga, kao i iz drugih, e, mi tražimo da se zadrži reciprocitet kada je riječ o pravu dakle, na ostvarivanje zdravstvene zaštite između Ujedinjene kraljevine Europske unije. Da odgovorim gospodinu Lizeu, e, putem Europskog referentnog okvira, e, dakle, on ima važnu ulogu u praćenju bolesti u Europi. Međutim, ako nemate specijalizirane liječnike u Europi, e, oni neće moći odraditi svoj posao i zato želimo da se ostvari, odnosno da se uspostavi određena, određeni oblik uzajamnog priznavanja kvalifikacija kako bismo mogli zadržati e, liječnike. Hvala, gospođa Bilde. Hvala. Hvala vam na ovom zanimljivom izlaganju pitam e, kao odgovor na kolegi iz Njemačke, nis, jesmo li to rekli tijekom referenduma? Da, rekli smo, međutim, e, stalno su nas optuživali da širimo paniku. I drugo pitanje, razumije li to vlada u Velikoj Britaniji? Nadam se da oni to shvaćaju, ali čini se da nemaju potrebni kapacitet ili znanje da shvate da je ovo jedno važno pitanje koje treba hitno riješiti. Mislim da nas to sve frustrira. A ovo što smo čuli vezano uz okoliš, ljekove i standarde u području hrane su samo tri pitanja. Tu je i zajednička poljoprivredna politika, e, zajednička ribarstvena politika i tako dalje. Dakle, svi se obraćaju nama, zastupnicima iz Velike Britanije i pitaju nas shvaćate li da će se to odraziti ne samo na Ujedinjenu kraljevinu, nego i na čitavu Europsku uniju. Tako da mislim da u tom smislu mi moramo lobirati e, i razgovarati sa našom vladom u Velikoj Britaniji, ali i sa ostatkom Europske unije. Zato mi je drago da se danas održava ova javna rasprava. Čuli smo da e, su dakle liječnici anketirani da su rekli da postoji veća vjerojatnost da će otići iz Europske unije. To su ljudi koji su vrlo stručni i što budemo više starili kao stanovništvo, to ćemo više ovisiti o njima. E, dakle, sada dolazim do pitanja. E, moje pitanje se tiče dakle bespovratnih sredstava za istraživanje. Mi dobivamo dakle značajne, značajan iznos e, u tom smislu i zanima me e, na koji način će se to promijeniti i što će biti sa tim e, specijaliziranim liječnicima i e, zatim što se tiče e, premještanja EME, e, to smo čuli prošli tjedan, dakle mi smo, to je za nas gubitak, ali dobitak za nizozemsku. Ali pitam se kada sada budemo sami morali vršiti ocjenu farmaceutskih proizvoda, ne znam gdje ćemo pronaći stručne ljude za to. I zanima me također što što misle naši govornici, kakva je vjerojatnost eh, da ćemo moći uštedjeti novac, odnosno s obzirom za potrebe uštede, eh, postoji li vjerojatnost da ćemo eh, se okrenuti prema jeftinim uvoznim lijekovima iz Kine ili Indije i na koji način će se to odraziti na javno zdravlje u Britaniji i na ostatak Europske unije. Hvala, gospodine Taylor. Ja bih e, postavio ovo pitanje gospodinu Lefinu. Sa zanimanjem sam e, saslušao e, ono što ste rekli vezano uz Euratomu. Što mislite kako će se izlazak iz Euratoma odraziti na britanski sustav javnog zdravstva. I možda biste mogli nešto rekli, reći o tome e, kako će e, se na preostale članice Europske unije odraziti Činjenica da će Velika Britanija izići iz Euratoma. I zanima me je li vaša udruka bila konzultirana prije nego što je vlada najavila da će izići iz Euratoma? Gospodin danas još jedno pitanje. Hvala. Hvala našim govornicima na izvrsnim, jasnim preciznim i snažnim prezentacijama o posljedicama Brexita i po javno zdravstvo i po pacijente. Naravno, ovo što ste govorili o frustracijama i o svim ovim, svim ovim problemima o kojima se uopće nije razmišljalo prije referenduma, a ni poslije referenduma, evo, već skoro godinu i pol. Ehm, I, čini se da da ovdje nemamo među nama uopće ni jednog zastupnika britanskog koji je zagovarao Brexit, šteta. Jer e, možda bi to bilo zgodno da oni prenesu te poruke u svoje izborne jedinice. No, govorili ste o zapravo tom jednom prijelaznom periodu koji je, će biti potreban i s obzirom na ono konačni cilj koji ćete imati pred očima. Ali šta sad mislite tu? Jednostavno, kako će se to događati, koliko vam treba vremena, jer s obzirom da nemate još jednu konačnu zapravo viziju ono kako će to izgledati kad se to sve skupa odvoji, kako će se to odraziti po cijeli sektor javnog zdravstva u Europu, kako ste to mislili. A zatim me zanima koje bi bile posljedice po britanske pacijente ako ne dođe do dogovora, ako bude ona situacija na no Izvolite, hvala. Sad odgovorim. Hvala vam da možemo malo više objasniti stvari. Prvo, ovi komentari o pitanju znanstvenog istraživanja, pogotovo u medicini. Mislim da smo u industriji bili vrlo jasno da je suradnja u istraživanju, posebno kliničkim ispitivanju vrlo bitno i sad trenutno aktivno čekamo recimo implementaciju uredbe o kliničkim ispitivanjima. Bilo bi nam jako drago, bilo mi je drago da smo vidjeli prošlog tjedna kad se krenulo sa depozitorijem središnjim, to je bilo jedino, jedno mjesto središnje na kojem se mogu pohraniti sve povijesti bolesti i svi pojedinačni slučajevi, sve analize a naravno Brexit će se i na to odraziti i to smo jako zabrinuti zbog e, općenito da li će se moći nastaviti onda suradnja između Britanije i 27 članova europske unije. Osobno ja znam kao član akademske zajednice koliko su vrijedni te suradnje i ta zajednička klinička istraživanja, koliko smo tu bili moćni i nadamo se da ćemo to u sljedećoj fazi e, naš pregovora moć o tome razgovarati da to očuvamo, zato što kompletna inovativnost tog sektora unutar Europskog kontinenta, ne samo Unije, o tome ovisi. Sad preseljenje Evropske agencije za lijekove u Amsterdam će isto tako donijeti velike posljedice za sobom izazvati, jer to, vidite, Brexit se ne odražava samo na industriju, nego i na sva ta tijela, kao što je Europska agencija za lijekove, ali i na zemlje članice, jer će i oni imati problema sa brzinom kojom će dobivati različite lijekove, kako će i oni zaobići Britaniju u dosadašnjim ulogama. Međutim, mi nadam se da ćemo ostati u uskoj vezi sa europskom regulatornom mrežom. To je pitanje jasno i kapaciteta. Naime, kad je ta mreža objedinjavala i Britaniju, onda je jasno da je ona u svojoj cijelosti bila puno jača nego u svakom svom dijelu kad se to obično zbroji. I nadamo se da će se to u budućnosti i očuvati. A inače, praktičnije stvari. Vi ste i vidjeli na mojoj prezentaciji samo onaj broj licenci za pojedine preparate i lijekove koji se možda Britanija je nositelj licenci, ali to će se morati prenijeti jer su oni vrlo često ti patenti prijavljeni tako jer su razvijeni u suradnji. Dakle, tu će se isto morati rastrgati te licence i to dijelom prenijeti natrag na Europsku uniju. Pitanje šta će onda s Britanijom biti. Ali, ponovno ostajemo na onoj raspravi da li će nam se standardi i kod lijekova u, Britanskoj, u Britaniji sniziti, da li ćemo ići na kupnju jeftinijih preparata i proizvodnju jeftinijih stvari. Ali naravno pitanje je da li će to britansko stanovništvo prihvatiti. Vidjet ćemo šta će na kraju ispasti iz toga. Ali na kraju, prije nego što dam riječ još ponovno polu, pitanje o ovom prijelaznom razdoblju, o prijelazu, gospodine Dansa, to je jako dobro pitanje koje ste postavili. Jako je teško opće kartirati put do nekog konačnog odredišta ako ne znate gdje se to odredište nalazi. Znači, jako je teško za bilo koje, recimo, poduzeće, korporaciju da krene u bilo kakav posao kad ne zna ko to vodi. Ali, kako sad stoji situacija, jedino što mi znamo jasno je da se odvajamo ali da li će postojati bolje alternativa, vidjet ćemo, mi bi volili znati. A ja ću se prvo pozabaviti pitanjem potencijalnih posljedica po znanstveni sektor, znanstveno istraživanje medicinsko u Britaniji. Što se tiče evropskih visokokvalificiranih medicinskih akademika, koliko sam shvatio, oko 16% E, kompletnih znanstvenih istraživača medicinskih u Velikoj Britaniji je došlo iz drugih europskih država. A kad se na kraju krajeva sve svede na ono glavne stvari, to je slobodno kretanje ljudi i na priznavanje uzajamno priznavanje kvalifikacija. Ako se ljudi ne mogu prekretati slobodno, onda se neće provoditi istraživanje, to je jasno. A sad kad pitate ove liječnike koji rade u Britaniji šta želite raditi strana, iz drugih evropskih zemalja, šta, šta radit, ćete raditi poslije Brexita? To je zanimljivo, to je recimo najveće tržište za znanstveno medicinsko istraživanje u Sjevernoj Americi. Prema tome, ako e, gdje će oni otići nakon što se Britanija odvoji, ne može ih niko to ni okriviti, naravno jasno je prema Sjevernoj Americi, ako prođu kroz različite muke oko imigracije tamo, ali recimo da hoće. Zatim, ovo što ste me vi pitali, još jedno isto tako vrlo kompleksno pitanje. Jedan od naših specijalista, recimo ovo, izlazak iz euroatoma, jedan od naših nuklearnih stručnjaka je dao jednu informaciju javnosti, britanskoj vladi i javnosti. Dakle, ukratko, to neće biti dobro za Veliku Britaniju iz jasnih i očitih razloga što, koje smo dotaknuli u prezentaciji, ali za i loše i za evropske proizvođače, jer Velika Britanija jedan dobar dio izotopa uvozi iz Francuske, Belgije i Nizozemske, a ti proizvođači će izgubiti jako bitan dio tržišta u Britaniji, dakle ni za kog dobro. A sad što se tiče gospodina Dansa, ovo iskustvo pacijenata ako ne dođe do dogovora, ako bude no deal. Ja sam razgovarao sa stotinama naših članova od kad je referendum proveden. I ni, a nijedan od mojih članova nije tu govorio o pozitiv, potencijalno pozitivnim ishodima ili posljedicama Brexiti, Brexita, bilo po pacijente, bilo po našu zdravstvenu skrpa. pa onda možete sami vidjeti koje su to vjerojatne, najvjerojatnije posljedice. Sada gospođa Kadenbach sljedeće pitanje. Da, bojim se da je ova zadnja rečenica već sve rekla za britanske pacijente. Kako gotovo okrenuli iz Brexita neće ispasti ništa pozitivno, neće imati biti nijedne pozitivnog učinka. Neka pitanja su ovdje već određena, posebno ova u vezi sa znanstvenim istraživanjem, jer mi svi znamo da je e, Britanija jedan od najvećih zapravo oko 16% europskih sredstava iz obzora, programa obzori i nekih drugih odlazi u Veliku Britaniju u svrhu poticanja znanstvenog istraživanja. Sad je naše pitanje kako će izgledati, kako sad već izgledaju djeluju te nesigurnosti na svim stranama, recimo, pogotovo kod u akademskoj zajednici kod samih istraživača, ali zatim i u industriji koja je kako, da li one hoće uskočiti, sudjelovati u tim programima da se drže istraživanje kod sebe ili ne. A zatim, prošlog tjedna sam imala tu sreću da u okviru 25, e, proslave 25. obljetnice Europske mreže kardiologa razgovaram i sa britanskim članovima kardiolozima iz te mreže i oni su rekli da jedan veliki dio kardiologa iz Velike Britanije da je, oni govore o gotovo 20% potiče iz europske unije i oni su uglavnom i školovani u ostatku Europe, tako da je sad trenutno među njima vlada velika dvojba, nesigurnost i pitaju se šta će biti nakon Brexita. Da li će moći ostati, hoće li htjeti ostati i tako dalje, pod kojim uvjetima. I zatim još nešto što je stalno aktualna tema, a to je ne samo e, puštanje lijekova na tržište, njihove licence, nego i pitanje jasno i euroatoma i pitanje kupnje radioaktivnog materijala i izotopa koji su bitni za nuklearnu medicinu. Znači, ovisno o tome kako će ti trgovinske barijere u budućnosti izgledati, tu će svi stradati. I nešto u vezi sa ECDC-em. Tu se će isto ostatku Europe jako nedostajati Britanija, ali i obrnuta. Nedostajeći i Britancima evropsko iskustvo i evropsko širenje po ostatku Europe. Da li sad postoji neki mehanizam koji bi se tu izgradio i koji bi, ako dođe do jednog teškog, tvrdog Brexita, mogao preko noći onda djelovati i nadoknaditi to što su izgubili. Gospodin Hvala jedan dobar dio ove diskusije o medicinskoj Europskoj agenciji za lijekove je prošlog tjedna već puno toga anticipirao i svega ovog što bi mogli reći. Evo, Amsterdam dobiva, London gubi. Ali sad uvjetima da li ne bi trebala ili bi trebala Britanija bio dio ovog okvirnih propisa u medicini u vezi se evropskih. Što mislite, koliko bi trebali biti jasni i prikazati što to znači, kako bi izbjegli onu katastrofu koja nam prijeti i glede režima dostave lijekova i puštanja na tržište, izdavanja licencije, općenito svega onog što bi pacijente u Velikoj Britaniji moglo preko noći strahovito pogoditi. Vi ste govorili sada je 2019 potpuno nerealistična jer jednostavno ne može se to preko noći riješiti i tada sve prekinuti. I govorite u svojim prezentacijama da treba je dovoljno vremena za to prijelazno razdoblje, ali ako to bude tako teško kako kažete, ako mi ne znamo zapravo sada kamo idemo, koja je konačna destinacija, onda teško možemo napraviti plan rada i plan puta. Prema tome, kako bi mogli takve neke prijelazne strukture, aranžmane razraditi da ljudi imaju sve ono što im treba dok ne prođe to, dok se ne uhodaju nekakva nova rješenja. Gospodine Lafen, vi ste počeli svoju prezentaciju s nekim vrlo zanimljivim, snažnim slajdovima o mogućim implikacijama Brexita po sustav nacionalnog zdravstva, i nacionalni sustav javnog zdravstva u Britaniji. Međutim, ja sam prije nego što sam došao u ovaj parlament puno vremena proveo radeći sa liječnicima, posebno u mom dijelu svijeta, i gledajući koji su recimo problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i kod opće zapošljavanja liječnika opće prakse, dakle kućnih liječnika i kako to izgleda recimo u udaljenim regijama i tako dalje. Jer to je recimo jedan veliki izazov da krenemo od primarne liječničke njege i primarne medicinske zaštite pa tek onda dalje u Britaniji perspektivno. Zatim BME. To je očito jedna organizacija koja se kompletno uronila i bavi se problemima javnog zdravstva u Britaniji. I što mislite, koji je status zapravo Brexita danas u očima britanske vlade kao faktora rizika za kompletne medicinske usluge? Da li britanska vlada ima dovoljno vremena, da li ima dovoljno resursa i da li ima uopće dovoljno stručnosti za to? Ja mislim da su oni svi trenutno, uključujući pregovarački tim i našu javnost, opasno mirni i zadovoljni, ali da pitanje koliko uopće o tome razmišljaju. I zatim Europska mreža u kojoj sudjeluje medicinska 40 bolnica iz Velike Britanije i u kojima se pod njihovim vodstvom se čak jedan čitav niz kliničkih ispitivanja vodika, da znamo, bez kojih nema inovacija. Dakle, koji bi bile potencijalni gubitak Velikoj Britaniji ako ne budemo više mogli biti dio te referentne mreže Evropske unije, koje bi bila zapravo gubitak širi onda i za čitavu Evropsku uniju ako je Velika Britanija više ne bude dio tih referentnih mreža koje su vrlo bitne bolnice, medicinskog osoblja koje provodi sve ta ispitivanja. Ako nema više pitanja, onda molim naše paneliste da odgovore. Dobro, hvala vam na pitanjima. Da počnemo sad sa ovim važnim pitanjima u vezi važnosti zapravo posljedicama Brexita po istraživanje i kako će se to odrediti, odraziti na pacijente. Naravno, odrazit će se i na pacijente i na cijelu e, farmaceutsku industriju. E, vi osim toga, vi znate da je tu bilo jako puno javnih i privatnih partnerstva koji su pomagali to istraživanje. I to je bilo vrlo važno ne samo za Britaniju, nego i za Uniju. Jasno, pitanje ja sam to inače u Britaniji često čula koja je zapravo budućnost eh, naša sad nakon Brexita u smislu ovih dogovora o partnerstvima. To sam čula i od, i od industrije, i od liječnika, i od eh, znanstvenika i svih ostalih. svi se pitaju kako će izgledati uopće dijalog o tom novom okviru i kako će izgledati taj okvir. Jer se mora raspravljati o sudjelovanju Britanije dalje o tome. Ako to da li će Britanija moći kao treća zemlja sudjelovati, naravno to će izmijeniti mnoge stvari. Jer vidite, ako neke projekte ne bi morali napustiti, ako mogu sudjelovati, ali pod drugim uvjetima, kao treća zemlja, to je pitanje, ali tu bi trebalo onda napraviti jedan širi okvir, da im se to omogući. Ali, već sam rekla, da istraživanje kroz suradnju ne mora biti nužno korak unatrag ili korak na niže. Mislim da se tu možu, mogu partnerstva i suradnje koje su već godinama izgrađivani i stvarani, jako ih je teško, jako ih je teško zamijeniti. I neće nimalo pomoć ni znanosti ni istraživanju ako dođe do prekida onoga što je bilo strukturno, vrlo produktivno i dobro i evo upravo ova referentna mreža o kojoj smo govorili je jedna izvrsna primjer za to. Jer tu postoji čitav niz projekata, evo recimo u vezi rijetkih lijekova. Čula sam recimo da jedna e, bolnica za djecu, dakle jedna velika pedijatrija iz Škotske silno koristila kroz tu mrežu referentno, jer su sudjelovali u zajedničkim istraživačkim projektima koji sad tek dolaze zapravo nose plodove, jer to godinama traje. I vidite, to bi sve bilo ugroženo, bilo bi rizik im prijeti, bez, bez diskusije bi se izgubila, zato nadam se da će se nastaviti nekako. A sad ECDC, mislim, mi smo govorili da Znamo svi da nema nikakvog dobitka ni za koga u Europi ako izgubimo mogućnost za razmjenu važnih podataka, važnih e, uzbuna, važnih podataka i, spoznaja, bez obzira da li bila riječ o farmakovigilanciji ili bilo čem drugom iz naše e, branše. Ja još uvijek ne znam koje će to biti rješenje na kraju, ali moramo strijemiti tome da se ne izgubi sve ono što smo postigli na tom području. I na konačno, ako Britanija ne bude dijelom europskog regulatornog okvira, onda što će nam biti sve problem? Što će se dogoditi? Doista za neke članove u EP taj odluka da se recimo investicije pomaknu je već donesena. Jer eh, mi a mi moramo imati tu mogućnost testiranja i to se ne može ni za mjesec dana ni za šest mjeseci uspostaviti, to dugo traje. Mi obično sve planiramo sa u dvije godine unaprijed, a onda dok se dođe do proizvodnje to onda još duže traje. Prema tome to su ogromni izazovi pred nama i vidimo da su mnogi već počeli razmišljati i počeli micati svoje investicije izvan Britanije. A ako se ne budu mogli preseliti u Europu i onda će to naravno bez sumnje se odraziti i na pacijente ne samo u Britaniji nego i na stanovništvo Europe. Prema tome, apsolutno moramo nastaviti naše suradnje. Samo koliko dugo će trajati da nađemo nove modele i da to, to će ovisniti o tome kako daleko dođemo s pregovorima i kako ćemo se za to pripremiti. Ako bude mek Brexit još nekako, ali ako to bude tvrdi Brexit, onda će tu trebati čitave kataloge tih važnih stvari zapisati, pitanje kako će se realizirati. Hvala, ja bih se sad prvo pozabavio ovim pitanjem kardiologa. Treba otprilike deset godina da nakon studija medicine još dobijete specijalista i sad ako jedan kardiolog odluči napustiti Britaniju ili Europsku uniju sutra, ne može ih se zamijeniti barem do 20, 2027. Znači imat ćemo kardioloških problema od sada do 2027 a šanse da dođete, dakle da onih specijalista kardiologa koji ovdje ostanu su bitno smanjene. Da sam malo stariji, ja bih bio jako, jako zabrinut za to stanje. A sada da pređemo na ovo pitanje gospodina Palmersa o Brexitu. Da li mislite da je Brexit 1, 2, 3 u smislu opasnosti koje se nama nameću? i recimo primjer sa općom praksom da krenemo sa primarnom zaštitom koja je ugrožena. Vidite, Brexit nije nužno još dodatni sloj problema koji se nadvijaju nad kompletnim područjem Velike Britanije i Sjeverna Irska, Škotska i tako dalje, Wales. Pitanje je da li je britanska vlada uopće upućena u to i da li je ona zapravo već dala e, jednim adekvatnim tempom bavi tim problemima zdravstva. Dakle, mi smo već rekli, mi ih, naša je zadaća da ih upozoravamo i mi smo ti koji ćemo imati sastanak sljedeći tjedan s njima i mi smo ti koji ih upućujemo da to pretvore u jedan od svojih apsolutnih prioriteta u svim razmišljanjima o pregovorima i o budućnosti. Hvala lijepo, hvala svim našim članovima kao i panelistima. Vidite, malo smo više doznali o tim uskim vezama i ovisnostima koje vladaju između Unije i Britanije, ostatka Unije i Britanije i o problemima koji mogu nastati i koji su zapravo potencijalno pred nama ako ne budemo taj ishod bolje riješili pregovora i Brexita sve ovo što je kazano, tu je puno važnih ideja izneseno, puno važnih opozorenja i ideja. To ćemo sve prenijeti pregovaračima, a o mnogim detaljima ove stvarnosti o kojoj ste danas govorili ćemo raspravljati još u budućnosti puno. Hvala puno panelistima i hvala svima. I uživajte u večeri.